Meine Dame i gospodo, molim vas da uzmite mjesta. E, ja bih i u ime svog kolega Kloda Moresa sada otvorio zajedničku sjednicu odbora za vanjske poslove i odbora za pravosuđe, građanske slobode i ljudska prava. Gospođa Valencijano je tu za naš e, pododbor za ljudska prava prisutna i ona će ga zastupati. E, sastajemo se u politički gledano dramatičnoj situaciji suočeni sa humanitarnom katastrofom, pravom. I mislim da moramo i kao parlament analizirati to pitanje, doći do odluke i mislim da ćemo o tome se danas vrlo obsežno informirati kao i o koja se diskusiji koja se jučer vodila u vijeću. Drago mi je da je potpredsjednica komisije, visoka predstavnica gospođa Mogherini kao i povjerenik Avramopoulos s nama a i naš stari dobri prijatelj gospodin Guterres koji je također danas s nama. Mislim da kod takve diskusije ne možemo zapravo ni zamisliti ni dobiti bolje referendare od tri navedena gosta. Suočeni smo situacijom koja je povezana sa ogromnim ljudskim patnjama i stoga želim pozdraviti gospođu Kurdi, tetu malog pokojn, poginulog Ajlana koji se postao simbolom te teške situacije koje ljudi moraju napustiti svoje kuće u Siriji, u Iranu ili u toj regiji, krenuti na veliki put, 7 milijuna ljudi je u bijegu, neki kažu čak i 10 milijuna ljudi je trenutno u bijegu i to čini se, kako sada stvari stoje, bez nekih velikih perspektiva za život. Stoga mislim da je to jako važno da o tome zajedno raspravljamo s našim kolegama iz odbora LIBE, jer to je naravno jedan dio njihovih zadaća, klasičnih njihovih zadaća spada u njihovu nadležnost. Kad bih samo jednostavno rekao, vi Klod morate razmišljati o posljedicama toga, kako će se one riješiti, a mi se trebamo ovdje u našem odboru matičnom baviti uzrocima. Ali ja mislim da samo ako budemo ruku pod ruku radili zajedno, mi koji se bavimo uzrocima i kolege koji se bave posljedicama ćemo moći eventualno razumno i kredibilno i dostojno čovjeka svladati tu tešku situaciju. Mi smo, moramo raspravljati o pitanjima podjele. Tu se govori o 40.000, tisuća, 120 tisuća, a mi smo rekli našem veleposlenku, to su možda tri kapi u čitavom oceanu, Prema tome, pitanje je naravno donošenja zakona za jedan stalni mehanizam, ako sam, koliko sam ja dobro shvatio, onda je jučer zapravo, zapravo otvoren pravi zakonodavni postupak. I mislim da tu Europski parlament mora krenuti u vodstvo i mora dati pravi signal. Mi zapravo uvijek smo tamo neuspjeli gdje je došlo do one jedne metode koja je do sada se koristila u Europskom vijeću, a sada imamo šansu da to sladamo ako krenemo putem zajednice i ako budemo imali više odluka koje se donose i u vijeću i u parlamentu. Previše država, uključujući i moju vlastitu Njemačku, u proteklih 18 godina od kako se bavimo ovom temom, od uvijek spričavalo da Evropska unija dobije prave instrumente za kojim se sada mi borimo da ih dobijemo kako bi mogli taj problem svladati. Vidjeli smo, mislim da će i Klod nešto o tome reći, vidjeli smo da to ima naravno veze sa unutarnjim sustavom, sa pitanjem sigurnih zemalja izvorišta podrijetla, odakle kreću ljudi, ali i sa pitanjima koje su povezane sa Schengenom i da li se uopće Schengen može privremeno suspendirati, a da pritom ne nastane trajna šteta koja bi Europu bacila unatrag i koja bi nas zapravo strašno unazadila. Zatim pitanje kako ćemo se boriti sa krijumčarima i tim kriminalom i na koji način na koji način će se registrirati zahtjevi za azil, postupci za azilom, kako će se to pravedno podijeliti i ta odgovornost i taj teret. Kako bi taj neorganizirani način postupanja koji je do sada carevao napokon maknuli. Zatim pitanje takozvanih sigurnih zona ili hotspotova, Grčka, Malta, Italija, ne možemo njih ostaviti same i prepuštene samim sebi. Dublin funkcionira u normalnim slučajevima, ali ovo nije normalna situacija i zbog toga su potrebni zajednički napori, financijski i kadrovski iz svih zemalja Europske unije kako bi se takvi hotspotovi, takve sigurno zone napravila i kako bi se dobrim dijelom možda oni stavili izvan Europske unije, ne samo kod nas, ali da se oni zaista osove na noge i počnu funkcionirati. I to znači o tome moramo raspravljati i na koji način će odgovornosti država ovdje biti prikazane. Kako će se one iskazati i podijeliti. Nadam se da će Ujedinjeni narodi sad iskoristiti ovu šansu i pogotovo SAD i Rusija da zajedno dođemo, dakle oni s nama Evropskom unijom dođemo do jednog zajedničkog rješenja i da ključne stvari riješimo. Jer bez jednog takvog zajedničkog pristupa globalnog mi zapravo nećemo moći e, riješiti ništa, a zajedno s nama moraju brodu biti i regionalni, regionalne zemlje kao što su Iran i Turska, jer bez njih nećemo ništa uspjeti. Nećemo uspjeti okončati taj teror nasilja u tim državama a sve naravno znamo da se događa pod krinkom, pod alibijem vjerskih sukoba, de facto se iza toga skriva jedan rat regionalnih sila, klasična borba i rat susjednih država tamo. Moram naglasiti ponovno da u tu koncepciju spada i Rusija, bez nje ne ide, ako se sad isto tako čudim i pitam šta je prvo na koji način Rusija vojno djeluje tamo na licu mjesta u Siriji i u regiji ili to ne čini. Ne znamo. A zatim mislim da arapske države moraju i politički i financijski preuzeti veći dio odgovornosti, a osim toga smatram i da na međunarodnoj sceni trebamo više potpore. Razgovarao sam sa gospodinom Guterresom upravo o tom stanju u Siriji, u Iraku, bliže regiji i smatramo da je tamo zapravo se sustavno vrši jedno podfinanciranje, nedovoljno financiranje i čitav program e, hrane se prije nekoliko mjeseci smanjio za 40%. Znači kada ste već u logorima tim za te izbjeglice koji sami po sebi donose već dovoljno besperspektivnosti. Kad vidite još da tim logorima smanjuju opskrbu hranom, onda mislim vidite zapravo kako nastaje ovako stanje koje sad imamo. I e, mislim da to moramo i tu sad jasno reći da se ne smije više podfinancirati. Mi iz Europske unije smo spremni učiniti više, bitno više, iz e, naravno razloga poštivanja ljudi, humanitarnih razloga, ali i zato što nemamo drugog izbora. A ujedno želim podsjetiti naše vlade da za naš program pro, proračunski ovom razdoblju da smo mi upravo sada na zadnjem sjednici našeg proračunskoj bitno smanjili sredstva upravo za ovakve svrhe. A to znači da će sada zemlje članice s obzirom na to problema, probleme kojima su suočeni morati krenuti prema novim koncepcijama. Jer e, vi ne možete sada recimo iz e, evropskih glavnih gradova dobivati negativne vijesti, a s druge strane trebati de facto pojačati to financiranje suočeni sa bijedom tih ljudi i to nije ni u kom slučaju bila dobra odluka da sada smo kratili proračunska sredstva u te svrhe. Mislim da se sad moramo jako napregnuti, no unatoč tome ne, ne smijemo sad početi jedni druge okrivljavati, jer ako s tim krenemo onda ćemo otići predaleko u prošlost i nikad nećemo zapravo postići da dobijemo odgovor tko je za nešto odgovoran, jer to nije tako jednostavno. To nas ne zanima. Nas zanima kako ćemo izaći iz ovog van, kako ćemo ljudima pomoći i znamo da je vrlo teško zato što su tu velike razlike na dijelu, tu su različite tradicije, različiti stavovi. Imamo recimo zemlje u kojima uopće nema iskustva ni tradicije sa takvim procesima pružanja takve vrsti pomoći i s tim rješavanjem toga u vlastitim granicama. Ali moramo to raspraviti, jako se radujem što ćemo mi sada u parlamentu krenuti s jednom takvom akcijom. Imam apsolutno povjerenje u nas, u naš parlament, da smo u stanju to učiniti. Pa sada želim dati riječ kolegi Moresu da nam on prezentira stvar sa svoje strane. Hvala lijepo Elmar. Mislim da danas imamo sastanak koji ne, nije mogao biti zakazan u bolje vrijeme s obzirom na krizu s kojom se suočavamo i s obzirom na sastanak vijeća koji se jučer održao. Vrlo je važno da počnemo na jedan vrlo pozitivan način i to ne da ne počnem bijesno i ljutito zbog toga što vijeće nije uspjelo odlučiti. Ali trebamo početi pozitivno i gledamo sada da su svi naši odbori koji se time bave se ujedinili na jednom mjestu, vanjski poslovi, ljudska prava, unutarnji poslovi, pravo i tu želim u ime kolega iz odbora Libea posebno naglasiti kako mi te tvrdo radimo i naporno da postignemo jedan holistički pristup u rješavanju tog problema ogromnog. Ali isto tako već godinama radimo i na sustavu azila koji zapravo mi smo de facto stvorili jednu strukturu a i zemlje članice su teško i naporno radile da izgrade tu strukturu kako ćemo se nositi sa postupkom traženja i odobravanja azila. I zato je vrlo važno ono što si rekao Elmar, da su ovdje svi odbori na jednom mjestu, da su se okupili, i da pokušavaju zajednički riješiti te probleme ogromnu krizu s kojom smo se našli, to je vrlo bitno. Jako sam sretan da je s nama na našem panelu da ćemo zapravo da će potpredsjednica komisije, visoka predsjednica gospođa Mogherini sudjelovati u tom rješavanju. Visoko cijenimo njezin posao i njezin doprinos kojeg je dala, posebno proteklih dana smo vidjeli, mislimo da je on vrlo važan za nas. A i povjerenik Avramopoulos i visoki povjerenik, to je isto tako vrlo važno da su s nama ovdje za ovim našim okruglim stolom kako bi zajedno raspravljali o tom holističkom pristupu kojeg tražimo u rješavanju krize. Naravno, tajming, vrijeme jako, jako bitno. Isto tako imamo i predstavnike parlamenta iz Jordana, Libije, Turske, Maroka i svih involviranih država Sjeverne Afrike i e, bliskoistočne regije isto tako tu je i teta malog Ajlana, kao što je Elmer već rekao, mali Ajlan koji je poginuo i koji je postao simbolom za sve ono što se događa i to u čitavoj Evropskoj uniji, u ime svih ovih izbjeglica koje stižu. A mislim da je tu riječ izbjeglice koristimo i sve više i više i mislim da ćemo danas čuti više od vas o tome kako to izgleda. Zatim, svi članovi ovdje znam da će htjeti ili gotovo svi uzeti riječ s obzirom na ovo teško stanje koje je oko nas i s obzirom na naše visoke uzvanike koji sudjeluju u našoj raspravi. Iz toga neću biti dug, ali moram reći nekoliko riječi o tome što Libe odbor pokušava učiniti. Za nas je jako važno da našu zakonodavnu ulogu u vezi preseljenja i premještaja izbjeglica, ali i cijelog sustava odobravanja opće azila e, da tu, tu našu ulogu kompletno ostvarimo. Mi nismo samo gledatelji, mi sudjelujemo tom. Elmer je već govorio o zajedničkom sustavu azila. Ali htio sam govoriti o azilu, migracijama, integraciji kasnije. Htio sam govoriti o mnogim aspektima e, jučerašnje rasprave s vijeća ministara. I mislim da ako nema političkog dogovora oko broja kojim, kako je to izbjeglice koje se trebaju prihvatiti po zemljama članicama, kako je to povjerenik Avramopoulos jučer predstavio. Ako to dakle ne postignemo tu suglasnost, onda ćemo izgubiti kredibilitet kompletno u svijetu. I mi iz odbora Libea smo duboko zabrinuti da ono što mi radimo trenutno nije opće prihvaćeno u svim zemljama u ovom trenutku. A to znači da ćemo u ukupnosti, mi kao Evropska unija, izgubiti kredibilnost. Jer gledajte, trenutno cijeli svijet gleda na to što mi radimo, a ljudi za ovim panelom će pokušati sačuvati naš kredibilitet osigurajući da, osiguravajući da donosimo prave odluke. A u tom kontekstu vas želim mm, zaista ponoviti da su to važne mjere i to ne kratkoročne mjere, nego dugoročne. Bitno je da imamo azil, sustav azila koji će trajati, i da imamo jedno trajno rješenje za premještanje i preseljenje izbjeglica. To nije problem samo danas to će biti problem i sutra i dalje i to zato što je takva globalna situacija s kojom se mi suočavamo. I to su one najbitnije poruke koje smo mi htjeli danas uputiti. Osim toga smo htjeli isto tako naglasiti i ljudska prava, ne samo vanjsko politička aspekte nego ljudska prava svih ljudi koji su krenuli na put, koji su izbjeglice, koji žele preživjeti sljedeći dani će pokazati kako će se stvar rješavati, a tu će parlament i dalje biti jako involviran. I ja mislim da je to naravno logično i jasno jer mi predstavljamo građane Europe koji su isto tako suočeni s ovim problemima i vide što se zbiva i očekuje od nas da nešto učinimo. Zbog toga hvala vam lijepo kolege da ste tu došli i nadam se da ćemo svi dati jedan pozitivni doprenos. A sada bih dao riječ našoj cijenjenoj gošći Frederiki Mogherini, potpredsjednici Europske komisije i visokoj predstavnici Unije za vanjska poslove i sigurnost. Gospođo Mogherini, izvolite. Moram uvijek provjeriti kod Elmara da potvrdi da li je to u redu da sada riječ ide gospođi Mogherini. Ne, ne, nisam ja šef. Frederika Mogherini je bos. Ja zapravo mislim da je danas Antonio Guterres glavni šef danas. Ono što ja znam je da ja nisam bos. No dobro, dakle imamo kolektivnog šefa, šefovstvo danas. Hvala vam lijepo na pozivu i hvala na ovoj inicijativi zaista mislim da je vrlo, vrlo prikladno, korisno i u pravom trenutku stiglo. A ja sam više no sretna što vam ovdje, što ću interni dio naše rasprave prepustiti povjereniku kolegi Dimitriju. Ali sad ću početi sa onim što zapravo pokriva dvije glavne teme. Vi ste ovdje obojca govorili o tome kako mi pokušavamo riješiti problem. A moj posao je da prvo stvar stavimo u pravu perspektivu, a onda krenemo na rješavanje. Međutim, dozvolite da vam kažem da naše vanjske akcije, naše unutarnje akcije nisu odvojene stvari. To su zapravo dvije strane, iste medalje, iste politike. Ako želite djelovati, ako želite da vas se percipira kao Evropsku uniju, a to sam, o tome sam i prošlog tjedna u Strasburu govorila i mnogi, neki od vas su sigurno čuli od što sam govorila, onda moram ponoviti ovdje na sujutro da sam isto tako sudjelovala i jučer sudjelovala u sastanku ministara unutarnjih poslova. I to sad ne zato što sam ja zapravo predstavnica za vanjske poslove, pa sad je to bi bio odvojeno, odvojeno područje, ne, to je nešto apsolutno zajedničko i spada skupa i mi zajedno radimo unutarnji vanjski sektor, unutarnje vanjske akcije na pitanju azila, migracija i izbjeglica. I zbog toga je jako bitno to staviti u pravu perspektivu. Doista, imamo jako puno unutarnjih problema o kojima trebamo raspravljati mi evropljani kad govorimo o našim politikama. Ne ulazim sad u to i ne mogu sad ulaziti u to, ali mislim da je jako važno za sve nas da shvatimo i za sve zemlje članice da shvate kao i za sve vlade da shvate da je naše jedinstvo ili nedostatak našeg jedinstva interno, da će se to apsolutno odraziti na naš kredibilitet na vanjskom smislu i naše vanjske akcije, vanjsko djelovanje. Mi smo proteklih mjeseci uspjeli u našem vanjskom djelovanju uspostaviti jednu suglasnost, jedno zajedništvo i to na jedan vrlo pozitivan način. I prema tome mi smo u vanjskom području našeg djelovanja kao evropljani ujedinjeni. I sada nam treba ista razina jedinstva i u akciji u unutarnjim našim dijelima, unutarnjem planu. Inače smo gotovi. Govoreći o tome kako staviti čitavo taj set problema u pravu perspektivu. Moramo reći da to mi sagledamo kao prvenstveno kao jednu evropsku krizu, ali Pritom je ona zapravo regionalna kriza koja se dramatičnom brzinom sada e, prevaljuje i prebacuje na Europu. Ali proteklih godina je to bila jedna dramatična regionalna kriza. U mom radu, bez obzira s mojim kolegama s kojima radim, bez obzira da li to bio Libanon, Turska ili u drugim zemljama Mediterana, potpuno je prirodno gledati njihovu reakciju kada mi dolazimo. Jer i oni, gledajte, važnije gledajte njihove reakcije, oni se suočavaju s tom krizom koja je sada Europu zadesila već godinama. I to zapravo nije ništa novo za njih. Za nas Europu je ovim razmerima novo. Međutim, to je dakle bila jedna regionalna kriza koja sada postaje već globalna. Mi govorimo o 0,1% evropske populacije kad govorimo o trenutnom količini izbjeglica koje pristižu. Dok recimo se Libanon suočava sa 25% svog stanovništva u količini izbjeglica koji su prihvatili koja im stiže. Pa mislim da nam to treba staviti stvar u pravi omjer, u pravu perspektivu. Mi, s čim se mi suočavamo u Europi, a s čim se bore oni u regiji. Dakle, onima je, dolazi broj frtalj njihovog stanovništva izbjeglica k njima, nama 0,1%. Znači, ako gledamo, ako definiramo tu krizu kao migracijsku krizu, to je jedna stvar, ako ju definiramo kao krizu izbjeglica, to je druga stvar. A riječi su vrlo važne ovdje, pogotovo za političare. Mi nosimo tu odgovornost da pošaljemo poruku našoj javnosti koja će biti potpuno u skladu sa realnošću, a s druge strane su percipiranja vrlo miješane i različita. Jer nije stvar samo čista pitanje izbjeglica i čisto pitanje migranata koji mogu biti ekonomski svakakvi. To je vrlo pomješano zapravo. I naravno imamo različite tokove izbjeglice struje koje dolaze s juga ili s istoka različitim rutama i različite vrste sa različitim backgroundom. I mislim, vrlo je teško te slike u ovom trenutku kompletno prikazati ružičastom našem stanovništvu, to je jasno. Ali mi moramo reći kako je, to nisu samo izbjeglice političke ili izbjeglice koje dolaze kao migranti iz ekonomskih razloga. To je miješana situacija. I to je onda vrlo teško razvojiti i sa pravnog, i sa političkog, i sa moralnog aspekta. Ali da kažem, još jedan puta ono što sam je prošlog tjedna na plenarnoj već govorila o Strasboru, nas kao evropljane se još uvijek sagledava kao glavne zaštitnike ljudskih prava jer to jesu naše temeljne vrijednosti i sada će se upravo na ovom velikom testu pokazati u kojoj mjeri smo mi kredibilni sprem, u odnosu na svoje temeljne vrijednosti u kojoj mjeri ćemo mi ta osnovna ljudska prava braniti i doista ostati dosljedni u tome. Kad govorimo o vanjskim akcijama i našim naporima, zajedničkim naporima na području vanjskih poslova, mislim da se trebamo fokusirati na tri glavna elementa to da kažemo ponovno, u normalnom običajnom situaciji bi rekli da smo mi zapravo u ovome ujedinjeni kao evropljani i to čak i sve zemlje članice to moraju biti. Ako recimo prije desetak dana smo razgovarali s ministrima vanjskih poslova i ponovljeno sad a ista stvar se događala i prije otprilike godinu dana kada sam ja recimo sjedila ovdje na saslušanju i kada smo govorili da je migracija jedna od stvari, jedna od glavnih pitanja s kojima ću se ja kao visoka predstavnica baviti. I to je mm, zapravo pobudilo stanovite sumnje, to nije bilo tradicionalno ono što kažu kolege koji dolaze na hearing u parlament prije nego što bivaju potvrđene na mjestu visokih predstavnika za vanjske poslove Europske komisije. Mislim da je to bilo u veljači ili u ožujku. Imali smo jedno zajedničko vijeće sa ministrima e, unutarnjih poslova prvi puta na tu temu i od onda se čini da unatoč tome što se ja na hearingu rekla je to možda na tipično, ja tradicionalno, se to uvijek iznova ponavljalo i to pitanje doista dominiralo migranata i to smo onda počeli raditi što isto bilo neobičajno skupa vanjski i unutarnji sektor, ali na jedan potpuno povezan i koherentan način. I sada da kažem, ujedinjeni kao evropljani, mi ćemo se prvo posvetiti radu s našim partnerskim organizacijama kao UNHCR-om, UN-om kao prvom mjestu glavnim globalnim organizacijama. Zatim, ja sam već počela razvijati jedan format G5 ministara vanjskih poslova i adekvatnih drugih ministara iz adekvatnih sektora koji se bave pitanjem azila u formatu G5. Sutra ću recimo otići s Mišelom razgovarati i zatim sa ministrem vanjskih poslova u glavnim gradovima, ali on da vidim kako izgleda stanje na terenu i razgovara tamo sa lokalnim vlastima i da vidimo načine kako možemo na najbolji mogući način djelovati kao partneri i, i riješiti na ključnim mjestima rute izbjeglica možda taj tok malo ga regulirati, djelovati na njega. Zatim mi smo tamo isto tako pojačali svoje misije diljem Afrike i diljem ovih ruta izbjegličkih kojima oni idu i tu smo svoje misije Europske komisije pojačali i pojačali ne samo svoje diplomatsko nego vanjsko djelovanje. Zatim smo počeli intenzivni dijalog sa članicama Afričke unije, posebno u pripremi samita na Malti kako bi bolje radili u dugoročnoj, surađivali dugoročnoj perspektivi i to ne što se tiče samo pitanje izbjeglica, nego posebno gospodarskih investicija koje su dugoročno potrebne kako bi se doista e, riješili glavni uzroci tih ogromnih migracija, a to je siromaštvo i taj, taj užasan niski prosječni dohodak kojeg imaju ljudi u Africi, posebno u Africi, ali i u drugim regijama, dakle, najviše izbjeglica kreće i dolazi. Počeli smo i dijaloge na visokoj razini voditi i dalje gdje radimo preko naših oficira e, za vezu Evropske unije koji su, koji su raspoređeni na sva strateška mjesta diljem Eh, izbjegličke rute. Ali dozvolite da se vratimo pitanju novca. Kad govorimo o koherentnosti i o povezanosti, vidjeli smo jučer isto tako i zaključcima vijeća, dakle ne zaključcima vijeća, nego zaključcima predsjedništva, da budem precizna, eh, kad govorimo o novcima, oni žele povećati razinu našeg potpore naših uplata UNHCR-u i to sam uvijek sretna kad je UNHCR u pitanju Uvijek sam sretna ne samo da damo veću potporu, nego da Evropska unija i zemlje članice zajedno tu djeluju i djeluju kao donatori. Međutim, to nije dovoljno. Mislim da još osim toga trebamo svoj doprinos e, povećati bitno u odnosu na one razine koje su bile 2014 jer ovo su potpuno neobičajena vremena, to je nešto potpuno izvanredno i hitno i to je jedna hitna situacija <laughs> koja neće tako brzo proći nego će ostati još dugo izvanredna hitna situacija. Ali mi nećemo dva fonda kao Europska unija. Mi smo ustanovili jedan fond za Siriju koji se uglavnom bavi pružanjem pomoći izbjeglicama i oblažavanju krize u samoj Siriji. Taj fond zatim identificira projekte koji su potrebni i pokušava i onda počinje davati pomoć. I u Turskoj, Libanonu i Jordanu gdje se ti izbjeglice prikupljaju prvi i Sirije, ali i u samoj Siriji. Taj fond je ukupno dobio oko 4 milijarde eura. No, dozvolite da još nešto kažem u vijećima jučer se kaže, citiram, da se odlučilo da se poveća Europski regionalni fond kao odgovor na sirijsku krizu i to bitno da se poveća da bi se pružila hitna pomoć Siriji i susjednim državama. Dakle, mi smo lansirali taj fond koji ima 41 milion eura iz Europske unije i otvoreno je još za sve doprinose koje će dati zemlje članice vi kažete da zemlje članice koje nas stalno pozivaju da povećamo našu financijsku pomoć, čovjek bi očekivao da će one same onda uplaćivati u fond. Ali kad pogledate zemlje članice ko daje, onda vidite da Njemačka daje, ona je dala 5 milijuna eura, Italija je dala 3 milijuna eura i to je sve. I to je sve. Prema tome, jako sam sretna što zemlje članice govore o potrebi da je bitno povećati fond, pa prema tome onda neka i snose posljedice, neka djeluju konsekventno, jer taj fond je otvoren i čeka da se u njega uplati. Gledajte, mi moramo djelovati konsekventno, mi ako nešto kažemo, mi to moramo i realizirati, to je ono što se mora. Ista stvar vrijedi i za Afrički fond, prošlog tjedna u Strasburu, kad smo prezentirali čitav ovaj paket, onda smo predlagali stvaranje jednog Afričkog fonda, dakle fonda za pomoć Africi, jer kao što imamo ovaj za Sirijski, onda trebamo i onaj za fond napred za Afriku. Jer, mislim, jako mi je žao, ali tu se baš ništa ne događa. Jučer ste imali vrlo zanimljive razgovore i zanimljive inicijative, ali možda ću sada koristiti ovu priliku da bude manje diplomatska i otvorenija nego jučer, da nastajemo da s tim. Dakle, mi smo predložili taj Afrički fond. I mi kao Evropska unija 1,8 milijardi eura kanimo unutra strpati. Ja sad čekam zemlje članice da daju bitne doprinose da bi se počeo taj novac koji je planirani prikupljati unutra i to ne za godinu dana nego sutra ili najkasnije preko sutra. To je to za ovaj trenutak. 1,8 milijardi u ime iz europskog proračuna. Mi smo prošlog tjedna poslali pismo skupa sa Dimitrisom i sa ostalim povjerenicima, uključujući i povjerenika Mimicu, svim ministrima i svim zemljama članicama i pozvali ih da daju svoje doprinose. Ja dakle očekujem da ti doprinose stignu već sljedećih sati, ne mjeseci, ne tjedana, sati. Jer mi moramo početi realiziravati ono što kažem. Moramo biti koherentni i dosljedni. Drugo, Drugo, znam da mi ovdje u parlamentu kad govorimo o proračunu uvijek bacamo oko i na ono koliko odlazi novaca u EAS, odnosno našu službu za vanjsko djelovanje, ali o tome ćemo govoriti. Drugi element na kome očito radimo je jasno je partnerstvo partnerski odnose suradnje sa zemljama podrijetla odakle dolaze izbjeglice. Znam da se uglavnom mnogi fokusiraju upravo na vraćanje ljudi i mogućnost njihovog povratka što je u redu, ali ne smijemo zaboraviti da je to relevantno i dolazi obzir samo za neke nacionalnosti za jedan dio tih izbjeglica koji dolaze. I naravno to neće riješiti ni na koji način ukupan recimo pritok ljudi koji dolaze iz Sirije, Irana i Afganistana primjerice. Mi naravno i cijelosti poštujemo sve međunarodne konvencije i međunarodno pravo. Isto tako u cijelosti poštujemo načela konvencija o temeljnim ljudskim pravima, ali opet imamo vrlo često sumnje da li je to opće to pametno javno reći da mi djelujemo u skladu s tim načelima jer mislim da je opasno kad to ne bi činili. To je naša pravna, moralna i politička obveza koja će, uvijek ćemo uvijek i uvijek to u javnosti naglašava da tako djelujemo. Ali da, mi isto tako djelujemo i na povratku, bez obzira na sve ovo čeg se držimo i tim ljudima pružamo utočište. A kad je u pitanju onda tranzitni kroz različite države, situacija je i puno kompliciranija na što možete zamisliti jer mnoge zemlje koje su bile zapravo tranzitne zemlje postaju čak zemlje destinacije sa velikim problemima humanitarnim, političkim i sigurnosnim. Dakle, moj problem je kad govorimo o trećim državama je da njima kroz jedno partnerstvo pomognemo i surađujemo i da vidimo što možemo zajednički učiniti uz pomoć međunarodnih organizacija, pogotovo uz pomoć UNHCR-a, kako bi im pomogli da se upravlja tim užasnim, silnim, ogromnim dotokom izbjeglica na jedan razuman, i pametan i održiv način. Pri čemu moramo biti vrlo oprezni kod tih država jer one su suočene sa ogromnim eko, socijalnim, financijskim, a katkada i ekološkim problemima. I moramo jako paziti da se njima ne, ne natovare još dodatne problemi na leđa jer bi se onda one mogle destabilizirati i onda te zemlje koje su bile tranzitne zemlje pa eventualno postavlja zemlje konačne destinacije gdje su dio izbjeglica zadržao bi još na kraju mogao zbog sve te, te destabilizacije postati isto tako zemlja podrijetla da i oni krenu u generalni bijeg i izbjeglištvo. Zatim, pitanje je našeg rada sa krijumčarima i kriminalcima koji se bave krijumčarenjem tih ljudi. Mislim da je svima jasno i evidentno da i kada je u pitanju migracijski tokovi i izbjeglice, da se moramo boriti protiv tog kriminala. Neću vremenu, dok mi postignemo konsenzus kako bi bitno pomakli i odradili i stvorili pravne i kanale, dakle dozvoljenog useljavanja ili izbjeglišta u Europu, mi moramo raditi protiv ovog kriminala. Mi smo počeli sa već našim partnerima, tranzitnim zemljama, da se pojača borba protiv organizacija trafikant kriminalne organizacije tih krijumčara, koje naravno iz ovog očaja tih ljudi eksploatiraju ih i zarađuju na njemu. A mislim da svi među vama koji su ikad imali šansu razgovarati s nekim koji je preživio i govorim upravo namjerno o tome preživjeti i to ne samo zadnji dio putovanja nego čitavo putovanje koje su imali mislim onda zna o čemu govorim. Možda ja sa sobom nosim svoja iskustva kao talijanka sa otoka Lampedusa i svih onog razgovora koje sam vodio i sve što sam nasaznala od tih ljudi, ali vjerujte mi, to su uvjeti ropstva koje ti ljudi prolaze da bi došli do neke sigurnosti i kada neka majka recimo odluči potrošiti sam novac u ušteđevinu te familije i dati svaki zadnji novčić da bi spasila živote i svoje djece, onda možda shvaćate veličinu to, i razmjere tog očaja. Jer doista su ti ljudi su, su spremni na taj rizik da poginu zajedno sa svojom djecom samo da bi se izvukli. Nema, nemojmo imati iluzija da se to može zaustaviti. To se ne može zaustaviti. Što prije budemo to realizirati, shvatili i prihvatili, tim ćemo prije to početi rješavati i olakšavati. Zatim, što se tiče morske naše strategije i akcije konkretne, mi smo počeli veliku akciju EUNAFOR MED, grozno ime, to je dakle naša akcija naših pomorskih snaga na Mediteranu. Grozno ime, ali nećemo to baš tako mijenjati, naravno to su opet akronimi, grozno ime, ali tak se zove. I moramo reći jednu stvar, uspjeli smo tu vrlo brzo, mjesec dana i pokrenuli smo sa tom operacijom i to je pokrenuto jednoglasnim odlukom, punim konsensusom unutar Europskog vijeća i znamo da su do sada već spasili 1500 života na otvorenom moru, što je važan dio. I znamo da nam pružaju, isto tako prikupljaju relevantne i bitne informacije, obavještene informacije o tome kako funkcionira to krijumčaranje ljudi. Zatim, vidjeli smo među ministrima da je potrebno Eh, postignu zapravo konsensus da se krene već u drugu fazu s tom operacijom i da budem vrlo jasna bez obzira na ono što piše po novinama i u medijima. Dakle, nećemo mi bombardirati sa te brodice, to bi bilo suludo, nego jednostavno želimo zaustaviti i uhititi te krijumčare koji najčešće putuju odvojeno, oni se ne voze skupa sa migrantima na onim pretovarenim plovilima, nego posebno plove. I mislim, bitno je njih eh, presvesti, uhititi i zapljeniti njihovu imovinu. Čini se da će to onda otežati njima naravno da nastave tim poslom. Znamo da to neće prekinuti taj problem i da on nestane odjedanput. Ali to je bitan dio naše ukupne strategije kako ćemo postupati. I naravno to uvijek u cijelosti poštujući međunarodno pravo i uvijek u suradnji s našim regionalnim partnerima. I na kraju a tu ću s tim završiti, a onda možemo eventualno se kasnije pitanjima vratiti na to, ali vidite, mi smo imali šansu i na plenarnoj prošlog tjedna o tome raspravljati. Dakle, na kraju, naš konkretni rad u suzbijanju te krize, ali i suzbijanju siromaštva to je siromaštvo koje je jedan od glavnih razloga za pokretanje tih migracija. Jedan od glavnih uzroka za to veliko siromašenje su naravno klimatske promjene, pogotovo kod ratarskog, to poljoprivredno stanovništvo i tako dalje. Naš rad se za sada trenutno fokusira uglavnom na Libiju, gdje se nadam da ćemo sljedećih dana i dobiti sjajne vijesti, zapravo očekujemo sjajne vijesti da će jedan sporazum biti postignut upravo svemu ovom, a zatim i o Siriji. Kao što je Elmar već rekao, tu imamo zapravo jednu veliku mogućnost da pokušamo spostaviti jedan regionalni okvir za suradnju, a ne za konfrontaciju regionalnih snaga u rješavanju tih humanitarne krize koja je nastala. I to je sve oko trenutno Sirije se vrši. Jer u Siriji imamo građanski rat za koji moramo naći prikladni diplomatski politički rješenje da se iz toga izađe, a zatim se treba boriti e, protiv onog sukoba koji se preklapa sa građanskim ratom u Siriji, a odnosi se i na teroriste i na ostale koji tu sudjeluju. Dakle, mi govorimo sada trenutno o 40 tisuća, a zatim o 120 tisuća izbjeglica koje treba unutar Europe relocirati. I kad, a kad uzmete recimo sve one izbjeglice koji su u susjednim državama ili su interno raseljeni unutar Sirije i kad to sve objednice sa onim što je već krenulo na pitmo, govorimo o 12 milijuna vjerojatno izbjeglica iz Sirije i te regije koje kreće s obzirom na ljudsko dostojanstvo, s obzirom na međunarodne konvencije, međunarodno pravo i s obzirom na naše odgovornosti, mi moramo taj problem e, ozbiljno riješiti. Hvala lijepo. Hvala. A sada riječ dajem povjereniku Avramopoulosu. Izvolite. Hvala. Hvala Elmar. Također e, želim vam zahvaliti i čestitati što ste poduzeli ovu inicijativu. i mi je drago da se ponovno možemo sastati ovdje u ovoj dvorani u kojoj sam sa Federikom bio prije gotovo godinu dana. Naravno, također mi je drago što je s nama i kolega Gutierrez, iako i predano radi na ovoj uste, po ovim, um, u pitanju ovih uistinu osjetljivih pitanja. Govoreći o našoj suradnji od prije godinu dana, moram vas da smo mi uistinu predani postizanju na rješavanju ovog problema. To je zapravo nije nimalo lagana posao. Europa je suočena s velikim e, migracijskim pritiskom, te također ovako iznenađena tema. Nema odgovarajuće migracijske politike. Migracijska politika je u, bila u začecima i zapravo ono što je do se napravljeno išlo je u pravim smjerovima, ali nije moglo polučiti e, odgovarajuće rezultate. Od samog početka Jean-Claude Juncker i mi koji smo e, govorili o prioritetima i postavili priorite, prioritete, našli smo s prijedlogom konkretne politike. Dakle, samo u razdoblju je samo pet mjeseca, mjeseci bili smo u mogućnosti iznijeti agendu na temu migracije. U ovom prilikom želim zahvaliti Europskom parlamentu što je od samog početka pružao podršku i pružao podršku nama u našim naporima. Činjenica da smo usvojili politiku nije riješila probleme, u to nema sumnje. vi znate da je Europa pod pritiskom, no međutim također znamo da je također pod pritiskom i naše susjedstvo. Dakle, ova e, situacija će potrajati, to znači da ćemo morati se dobro pripremiti. Također e, želim reći da ovaj problem nije zapravo problem brojki, problem novca, Ovdje je riječ o ljudskom dostojanstvu, poštivanju ljudskih bića, vrijednosti i načela na kojima je utemeljena Europa. I mi smo odlučni braniti upravo te vrijednosti. Naš odgovor na izbjegličku krizu definirat će našu povijest, povijest nas kao europljana. Ovo je zapravo test e, za cijelu Europu. Ovo je test kojim je izložena naše vrijednosti. Ja sam u potpunosti svjestan e, pažanjem, e, svjestan sam dakle koliko pažnje odbori i parlamenti posvećuju Um, pitanju migracija, pravno migranata i pitanju traženja azila. Politička debata u ovom domu, ali također politička debata u Europskom vijeću pomogli su nam da postignemo napredak. Ove rasprave su potpuno drugačije, izgledi potpuno drugačije na nacionalnim razinama u mnogim zemljama članicama također drugačije zagledaju i u kao što dobro znate. Na koji način, e, na koji način Europa funkcionira ili ne funkcionira najbolje. Dopustite da kažem da sam e, sinoć bio uistinu razočaran. Očekivao sam e, veću podršku, veću podršku i od svih zemalja članica. Da, većina je bila e, je spremna pomoć, oni su dali svoj doprinos. Imamo pozitivne rezultate, no ima tu i zemalja koje smatraju e, i to više u nacionalnim, a manje u europskim okvirima. Međutim, e, komisija je vrlo odlična. odlučna. E, ja osobno sam odlučan e, da ovu krizu pretvorim u novu priliku za oživljavanje europskog sna, da produbim načela odgovornosti i solidarnosti. Upravo sada cijeli svijet, cijeli svijet je upire oče u nas očekuje od Europe da Europa mm, da Europa poduzme sve kako bi se e, za rješenje problema. Vrijeme je, vrijeme je da preuzmemo e, našu odgovornost. Ne dopustite da se sada suverenem i na sve ono što smo, u čemu smo napredovali u od prošle godine. Ne smijemo zaboraviti da naša migracijska politika u ovom kratkom razdoblju jest e, pomogla u spašavanju ljudskih života. Više od 110 tisuća ljudi je spašeno e, kroz operacije Triton, Poseidon i slično. To su Dakle, tu je vidljivo da su to moguće polučiti rezultate ako djelujemo ujedinjeni i koordinirano. Dakle, moramo dodatno zajamčiti e, temeljna pa- prava onima koji traže azil. Dopustite da ovdje iznesem nekoliko konkretnih primjera. Prvi hotspotovi su uspostavljeni te će uskoro početi dakle, biti operativni. Prvi hotspotovi su pomogli u prihvatu izbjeglica na granice te identificiranju one kojima je potrebna pomoć i međunarodna zaštita, uključujući i i integraciju onih, e, identifikaciju onih koji vjerojatno neće imati pravo da ostanu u Europe. Operativni sastanak bit će održan u ovog tjedna nakon službenog usvajanja zaključaka vijeća što znači da možemo početi odmah. Prioritet će biti, dakle, prioritet će imati one ranjive skupine, a prva prva eh, će eh, izbjeglica, mm, s time ćemo također moći odmah početi. Prošle godine komisija je sastavila, objavila eh, jedan ambiciozan paket za rješavanje izbjegličke krize i pravo za, na azil mora se poštivati, to je nešto što se mora poštivati diljem Europe. E, tu je novi prijedlog za e, privremeno razmještanje izbjeglica. E, riječ je, odnosi se na 160 tisuća osoba kojima je potrebna međunarodna zaštita koje ćemo raz, razmjestiti u zemlju u kojima će njihov će biti sigurni gdje će moći slobodno živjeti. Ako zakonodavstvo Europske unije koje se odnosi na azil pone, e, koji se u potpunosti je primjenjivo kada govorimo o razmještanju e, izbjeglica. Također, prioritet se daje onim ranjivim skupinama kao što je to sadržano i u zaključcima vijeća. Kao što se može vidjeti za ovaj prvi e, prijedlog razine <clears throat> tu je parlament poslao jasan signal zemljama članicama. Povrh toga, komisija predlaže stalni mehanizam e, razemještanja tako da se pravo na azil može bolje, brže ostaviti u budućim krizima. Mi ćemo biti u potpunosti e, uključeni u taj postupak kao su zakonodavaca. Europski popis sigurnih zemalja porijekla također će smanjiti pritisak na zemlje članice i nacionalne sustave azila, pružajući mu mogućnost da se koncentriraju na one izbjeglice kojima je potrebna međunarodna zaštita. Ovdje želim naglasiti eh, da će za zahtjeve za azil i nadalje razmatrati na individualnoj razini. Međutim, zahtjevi za međunarodnu zaštitu će, e, će, se brže obrađivati e, te također poprećeni e, bržima postupama povrata izbjeglica ukoliko da nemaju prava na međunarodnu zaštitu. Ovime se zemlje članice, obvezuju da poduzmu sve korake za brzi povratak onih izbjeglica koji nemaju pravo na ostanak. Samo tako možemo zajamčiti da će javnost pružati svoju podršku te da eh, također zajamčiti kredibilitete našeg eh, sustava azila. Da, te da će se oni koji nije odobren ostanak također biti povrađene. Na europski plan podrazumijeva također i mjere koje treba poduzeti kako bi se e, povećala učinkovitost sustava povrata izbjeglica uz potpuno poštivanje svih humanitarnih standarda. Kao što je Federika to već rekla, E, to uključava e, dakle, razna načela. Europske zakonodavstvo, europske aki primjenjuje se u cjelokupnom postupku. Najtemeljna načela kao pravo na spajanje obitelji i slično e, također su zajamčeni direktivom o povratku izbjeglica. Ako želimo biti uspješni u našim nastojanjima, ako želimo postići dugoročno rješenje onda moramo surađivati s našim partnerskim zemljama, moramo im pružiti podršku u rješavanju pitanja migracije te iskorijeniti problem na mjestu nastanka. Izazov, veliki su izazovi pred Europom, a izazovi se e, sastoje prije svega u odnosu sa trećim zemljama, a to naravno je usko povezano i sa unutarnjom i vanjskom dimenzijom europske politike, kao što je to Federika već rekla. I to je zapravo ono što pokušavamo napraviti surađujući jedni s drugama. To je ono na čemu smo radili od samog početka. Želi smo nešto novo u Europskoj uniji, ali to novo već poručuje vrlo pozitivne rezultate. Dopustite da se kratko osvrnem i na jučerašnji sastanak. Na početku sam rekao da sinoć nisam bio baš najsretniji čovjek, ali moram reći da ministri unutarnjih poslova su pružili, eh, ponudili svoju podršku Također je i većina zemalja članica pokazala čvrstu volju da pruže podršku a jer je je o sto, više od stotinu tisuća ljudi kojima je potrebna zaštita. Vijeće je također odlučilo da odmah pod, poveća financijsku podršku Siriji i susjednim zemljama. Komisija i parlament složili su se da je potrebna veća ambicija kako bi se mogli snositi s izazovima s kojima smo danas suočeni. Zapravo, E, sasvim kratko, nismo postigli ono što smo željeli, no mi ćemo se ponovno vratiti na tu temu i ponovno, pokušat ćemo ponovno. Ne odustajemo iz toga, ovdje zapravo računam s vašom potporom. Europski parlament može imati, odigrati vrlo važnu ulogu. Vi ste nacionalni lideri vaše političke stranke, E, mogu se, e, mogu pružiti podršku e, nama u našim naporima. Cijenjeni članovi parlamenta, želim vam zahvaliti što ste mi pružili ovu priliku da ponovno ovdje stupim u kontakt s vama. Kao što sam prethodno rekao, uistinu računam na vašu podršku i zahvalna sam na svemu onome što ste naučinili u posljednjih deset mjeseci kako bismo imali sveobuhvatnu politiku, migracijsku politiku. Da, u buduće moramo učiniti još puno više, no moramo to činiti zajedno. Ovo je Europska unija je ovdje na testu. Ovdje je riječ o budućnosti Europske unije. Ako posustavnemo, to neće biti, to neće značiti da nije uspjela e, iz institucije, nego da nije uspjela Europska unija. Hvala. Hvala gospodine povjereniče. E, gospođa Valencijano. Hvala. Hvala. Evo ja ću govoriti na španjolskom stoka. Uzmite slušalice da čujete prijevod. Gospodine Bruka, hvala, hvala svima koji su danas ovdje i na sastanku. Dali su mi dvije minute prije nego što riječ e, preuzme gospodin Guterres. Dopustite samo da kažem nešto sasvim kratko. Upravo dolazim sa granice iz e, Mađarske sa Srbijom i zapravo moram ovdje e, nešto komentirati, moram ovdje pred vama nešto reći. Ono što sam vidjela na granici je uistinu sramotno. E, to je uistinu strašno. I, e, nažalost, svi smo mi suučesnici u toj situaciji. Ljudi koji se koji su na toj granici, koji i na drugim e, mjestima pokušavaju preći granicu, preći granicu na putu u Europsku uniju ili granice unutar Europske unije. Napravo ne dobivaju nikakvu podršku, tamo samo ne, ali samo rijetke eh, humanitarne agencije koje mogu pružiti minimalnu pomoć i koje mogu eh, zapravo ublažiti situaciju i glad. Međutim, većina onih koji se nalaze na granice imaju pravo na azil. Trebalo mi je sat 45 minuta. Ne možete zamisliti koliko je djece tamo, koliko se djece nalazi na granici između Mađarske i Srbije. Granica je zatvorena, a što će sada ti, te stotine ljudi koji su e, e, se sada nalaze u Srbiji? Kada sada ovako slušam riječi gospođe Mogherini, gospodina Avramopoulosa, s nama je gospodin Guterres. Da, oni se vjerojatno najviše zalažu za promjenu situacije. Slušala sam gospodina Avramopoulosa koji je rekao moramo djelovati ujedinjeno, moramo djelovati sada time se mogu samo složiti. E, za nekoliko tjedana već će biti, e, već nam dolazi zima. Temperature su vrlo niske zime. To znači da e, će nastupiti velika humanitarna kriza. to su već najavile međunarodne organizacije. Dakle, rečeno je situacija je neizdrživa i isto to smo mogli čuti i u Turskoj. Ja danas i ovdje kažem da ako ništa ne poduzmemo da o, za tjedan dana ćemo se ćemo, ćemo imati i mrtve Dakle, potrebna nam je sveobuhvatna humanitarna pomoć e, kako bismo mogli pružiti pomoć tim ljudima. Europska unija. Europska unija se sada pita što ćemo s tim ljudima. Međutim, u dok među vremenu, e, dok tražimo odgovor na to pitanje, moramo im dati, popružiti pomoć, e, trebaju im i teke, i hrana, i voda, i to je puno važnije od mnogih drugih stvari u kojima je sada riječ. Dakle, ovo sam sada uistinu morala reći, a sada zahvaljujem i Antoniju Guterisu i svima ostalima na svim njihovom uloženim naporima u rješavanju situacije. Također zahvaljujem gospodinu povjereniku i gospođi Megarini na uloženim naporima proteklih mjeseci. Kažete da treba podrška parlamenta, ali to je istina, no podjednaku odgovornost imaju također i vijeće i komisija. Gospodin Guterres, izvolite. And, uh, allow me as I uh, Uvaženi zastupnici, 22 godine sam bio zastupnik u nacionalnom parlamentu, pa ćete mi dopustiti da se obratim kao kolegama. 59 godina imali smo prvu veliku krizu UNHCR-a nakon e, drugog svjetskog rata. To je bila mađarska kriza 56. godine. 200 tisuća Mađara je tada pobjeglo u Austriju i dio u Jugoslaviju U to vrijeme nije postojao šengenski prostor, ali su granice bile otvorene tako da su oni došli u Austriju i Jugoslaviju. Iz Austrije je bilo moguće pokrenuti program e, premještaja i preseljenja, dakle ništa novo. 140 tisuća Mađara je preseljeno iz Austrije u nekoliko evropskih zemalja u tri mjeseca. U to vrijeme su počinjale evropske integracije, još uvijek nije postojala Evropska unija, no onaj dio Europe koji je mogao biti ujedinjen, ujedinjeno je pomogao, na ujedinjen način je pomogao žrtvama e, diktatorskog režima iz Mađarske. Danas imamo Europu, međutim ona danas više nije jedinstvena, nego nažalost postoje podjele unutar Europe. A to se vidi iz činjenice da su kolege vrlo teško postigli da vijeće usvoji njihove, njihove mjere, a u toj kaotičnoj situaciji države članice pokušavaju donositi vlastite mjere, tako da postoje različita kontrola na granicama, negdje su kontrole vrlo stroge, dok su drugdje blaže. Kao da su da je svaka zemlja dio slagalice. Međutim, sada u Europi vidimo da se ti dijelovi slagalice više ne slažu zajedno, tako da ne postoji prostor koji može u Europi pružiti zaštitu onima kojima je potrebno. i to ide na štetu ljudi na pojedinim, na različitim granicama, razgovarali su sa ljudima, posebno iz Sirije i oni osjećaju neizvjesnost, nije im jasno što se događa, preplašeni su, a neki i očajni i to uistinu stvara vrlo negativnu sliku Europi u svijetu. A postavlja se i pitanje vrijednosti jer um, pitanje islamske države ne svodi se samo na vojne operacije, riječ je o jednoj ideološki, ideološkom sukobu vrijednosti. I mislim da Europa trebala svojim idejama tolerancije um, i razuma poslužiti kao primjer u svijetu. Međutim, u sukobu vrijednosti Europa e, koja bi e, otvorila vrata Sirijcima e, može pomoći u toj, u toj borbi za europske vrijednosti, međutim ako Europa odbije Sirice, ona zapravo to ide na ruku onome za što se zalaže islamska država i to je dakle izravno vezano sa sigurnošću u Europi. Osim toga to je pogodno okruženje za krijumčare i za one koji naprosto se pridružuju tom kaosu, primjerice na e, na mađarskoj granici bilo je pakistanaca koji su govorili grčkim jezikom. Dakle, znači da oni već desetljećima žive u Grčkoj i sada su shvatili da im je to prilika da odu iz Grčke u neku drugu zemlju. Prema tome taj kaos i, i zbrka koji su nastali pomažu i onima koji naprosto razmišljaju na oportunistički način, a nije im uistinu potrebna međunarodna zaštita. U tom kontekstu treba razumjeti koje e, priroda e, i tog priljeva izbjeglica i što možemo očekivati. Danas postoji jasna razlika između e, središnjeg sredozemlja i istočnog sredozemlja. Na istočnom sredozemlju vidimo nešto što se dovodi u vezu sa tradicionalnom vezom između Europe i Afrike i u budući razvoj će ovisiti o daljem ekonomskom razvoju Europe i Afrike. Naravno, tu sada komplicira dodatno e, problem u Eritreji i kriza u Libiji. No, bilo mi je drago ono što sam čuo ovdje. Mislim da je ključno pitanje kojim se može ublažiti ova pojava upravo e, adekvatna suradnja s afričkim zemljama. Ne radi se samo o novcu, nego i o vrsti projekata i o obliku suradnje koji će se pokrenuti. Naime, ta suradnja mora se povezati sa e, uzrocima nepotrebnog e, kretanja ljudi. E, ponekad pomoć za razvoj pomaže ljudima da krenu drugdje, umjesto da se im pomogne da razviju prosperitet u vlastitoj zemlji. Međutim, isto tako postoji iskustvo Španjolske u zapadnoj Africi koje je pokazalo da se e, mogu smanjiti, naime tako se smanjio bio zapravo e, priljev izbjeglica na Kanarsko otoče prije nekoliko godina. E, što se tiče središnjeg sredozemlja, na istočnom sredozemlju imamo oko 4000 ljudi koji dnevno dolaze, pristižu na grčke otoke i to je uglavnom e, priljev izbjeglica. U posljednjim anketama ustanovili smo da 83% ljudi koji prelaze sredozemlje su Sirici, nakon njih e, Afganistanci, Iračani i tako dalje, no uglavnom se radi o izbjeglicama koji dolaze u Grčku. I budući da je riječ e, o izbjeglicama, na, na taj način tome treba i pristupiti. Centralnom sredozemlju imamo jedan zapravo imamo i izbjeglice i ekonomske migrante, prema tome tu je potrebno e, poduzeti drugačije mjere za rješavanje situacije. Zašto je sada došlo do tako velikog povećanja broja izbjeglica? središnjem sredozemlju trend e, je takav da će, da će to, da će dolaziti, da će doći do porasta. Međutim, na istočnom sredozemlju je došlo do naglog porasta broja izbjeglica odjednom. E, ja smatram da su za to zaslužno tri razloga. Kao prvo, Sirici već pet godina žive u susjednim zemljama. Oni su izgubili nadu da će e, se u Siriji postići političko rješenje. Zatim, životni uvjeti u susjednim zemljama drastično su se pogoršali i moramo shvatiti da utjecaj tog velikog povećanja stanovništva u zemljama kao što su Jordan i Libanon, pa donekle i Turska, zapravo e, na drastičan način utječe na e, gospodarstvo u tim zemljama i zapravo im stvara velike probleme. Kao što možete i zamisliti, u takvoj situaciji ljudi e, nemaju mogućnost e, da se zaposle, nemaju nikakvu mogućnost da organiziraju vlastiti život, kako imaju sve manje štednje, tako i njihovi životni uvjeti postaju sve loši i na taj način zapravo gube nadu u bolji život. E, sada je 2015. godina, došlo je do pada u razini međunarodne pomoći, da bi stvar bila gora. A tu je ključno spomenuti e, nedostatak sredstava za svjetski program hrane. Ako se sjećate, bila je najava prije nekoliko mjeseci. I dakle, rečeno je da će doći do reza u pomoći za hranu u iznosu od oko 40% u susjednim zemljama. Zato su ljudi stekli dojam da će, da će ih svi ostaviti, prepustiti njihovoj sudbini. Dakle, nema nade za povratak, životni uvjeti u zemljama primateljicama e, nisu bili dobri, životni uvjeti sve gori i odjednom su e, stekli dom da je međunarodna zajednica na njih zaboravila, pojavljuju se nove krize u Jemenu i tako dalje. Dakle, prepušteni su sami sebi u tom kontekstu se Europa pojavila kao jedini spas. Naravno, to su i društvene mreže, pojavili su se krimčari i to je dovelo zapravo do porasta u broju e, izbjeglica što je dovelo do ovih sadašnjih razmjera. U tom kontekstu mislim da je jasno da e, potpora izbjeglicama i strukturna i gospodarska pomoć susjednim zemljama moraju biti preduvjeti kako bi se e, ograničio, ograničili razmjeri tih migracija. Isto tako se moglo čuti u nekim medijima da bi jedno od rješenja za Europu moglo biti da se Sirici pošalju u susjedne zemlje. Međutim, to je neprihvatljivo i u pravnom i u moralnom i u praktičnom smislu. U tom smislu smo svi razočarani jučerašnjom odlukom i rekao bih e, još sljedeće. Ne želim ulaziti u interna pitanja e, funkcioniranja europskih institucija. Međutim, sjećam se kada sam sam e, bio u vladi, u portugalskoj vladi, imali smo tada potresi, imali smo poplave. Dakle, situacija, imali smo izvanrednu situaciju. I mogu zamisliti e, što bi bilo da se e, tada sastalo vijeće ministara za ljude koje treba premjestiti zbog E, potresa i da se ne može donijeti e, odluka, nego da se donese odluka da ćemo se sastati za nekoliko mjeseci, predstaviti e, prijedlog parlamentu i onda ponovno na kraju donijeti odluku na vijeću. Dakle, ovo, želim reći da je ova situacija uistinu izvanredna i kada se vijeće ponovno sastane u listopadu, dakle, kada sam to čuo, uistinu nisam, ostao sam bez riječi. E, jutro sam se, kad sam se jutro probudio i kada sam čuo vijesti, e, ono što, mi, što sam prvo shvatio je da je vrlo bitno imati plan B. E, već smo čuli nešto o tome od povjerenika Avramopulosa. Dakle, prije svega treba učiniti ono što je moguće sada, a to je da se stvore odgovarajući prihvatni uvjeti u tim kriznim centrima, hotspots, dakle adekvatni prihvatni centri gdje se ljude može primiti, gdje im se može pružiti pomoć i gdje se onda može identificirati kome je potrebna pomoć e, i zaštita, a kome ne, e, tako da e, one kojima je potrebna zaštita da se organizira premještaj, a za ostale povratak. Mi smo u e, stalnom kontaktu s grčkom vladom. Oni uistinu ulažu velike napore, međutim nemaju za to potrebne kapacitete. Dakle, mobilizirale su se Evropske agencije, ASO i sve ostale. A tu je isto tako i UNHCR i civilno društvo. Dakle, e, mislim da je bitno da svi ulože napore kako bi ti centri profunkcionirali. Talijanska vlada će prihvatiti e, osnivanje takvih kriznih centara samo ako e, se krene u premještaj i bilo mi je drago čuti da je to moguće. Dakle, krenut će se s premještajem 40 tisuća, za to je donesena odluka. Međutim, isto tako će možda neke zemlje e, reagirati i dobrovoljno prihvatiti E, izbjeglice prije nego što kvote stupe na snagu. E, zatim postoji još nešto što je bitno spomenuti u okviru tog plana B. Ne znam što će biti s mađarskom granicom ako situacija ostane takva kakva jest. Mislim da je bitno da se e, pruži nekakva hitna pomoć Srbiji i eventualno Makedoniji. U Srbiji nam treba, trebaju hitno prihvatni centri i centri za pomoć i mislim da isto tako iz Srbije, u Srbiji treba pokrenuti taj program premještaja, preseljenja ili kako god ćemo ga nazvati prema Mađarskoj. No kako je već, e, kako smo već čuli, dolazi zima i ako Srbija i Makedonija ne dobiju veliku pomoć, posebno Srbija. I ako ne iskoristimo Srbiju e, kao zemlju koja će nam pomoći u premještaju i u povratku, onda ćemo uistinu imati ozbiljnih problema, osim ako Srbi odluče vraćati ljude, što mislim da neće jer, su, jer se njihova vlada pokazala iznimno korektnom u svim razgovorima. Želim se nadovezati na ono što je rekla moja dobra prijateljica Federica Mogherini. Mislim da moramo usmjeriti napore prema suzbijanju e, krijumčara ljudima i usmjeriti se na zakonite puteve ulaska u Europu. Dakle, tu je preseljenje, zatim humanitarne misije, spajanje obitelji, izdavanje viza po različitim osnovama. jer e, prihvat i premještaj e, se odnosi na one migrante koji dolaze brodovima, međutim naš e, je cilj da se što više izbjegne taj način dolaska u Europu budući da tu i mnogi ljudi stradaju. Htio bih reći da smo mi u potpunosti na raspolaganju vijeća, komisije i država članica. Mi ćemo zajedno sa Međunarodnom organizacijom za migracije dati sve od sebe kako e, bismo pomogli u svemu gdje je potrebno. No, samo još nešto vezano za ono što je rekla Federica Mogherini. Ovo mislim da je da se da je ovo rješivo. Međutim, kako bi se to e, riješilo, treba se početi rješavati. Zato su e, je potrebna infrastruktura e, za prihvat, potrebno je mehanizam za premještaj i tako dalje. tisuće ljudi, dakle koji dolaze dnevno na grčke otoke uistinu je pozamašna brojka. Međutim, činjenica da je prošle godine 42.500 ljudi raseljeno zbog sukoba i već smo čuli da jedna trećina njih i palestinaca i sirijaca živi u Libanonu. A ako pogledamo situaciju diljem Afrike i u ostalim dijelovima svijeta, onda vidimo da ima nekih vrlo siromašnih zemalja koje su otvorile svoje granice i koje su dale sve što imaju kako bi pomogle tim ljudima nikada neću zaboraviti kada je se pojavila kriza kod diva, obale bjelokosti. I sami u Liberiji su sami stanovnici sela e, davali izbjeglicama e, dakle sjeme riže kako bi mogli to koristiti za sljedeću sezonu dakle kako bi im omogućili da prežive. Evo, takav primjer e, od siromašne, od jedne, iz jedne siromašne zemlje nešto što, o čemu Evropska unija treba razmisliti bez obzira na sve poteškoće, na krizu, da i moja zemlja je pogođena krizom, međutim još uvijek živimo u, u privilegiranim uvjetima u svijetu. E, I ako pogledamo malo oko sebe, moramo biti svjesni da ako prije ili kasnije ne učinimo ono što treba, da ćemo za to platiti cijenu. Thank you very much, Antonio. Hvala lijepa. Hvala Antonio. Mislim da ste nam dali da ste rekli da je da bi situacija bila rješiva da je ključno početi rješavati. Mislim da to, da ste to vrlo dobro rekli. Kolega Dimitrijev se spomenuo da parlament ima svoju ulogu, da mi ne možemo biti samo promatrači i ne samo da smo zakonodavci, nego isto tako imamo e, dakle čitavu povijest rada na ovom pitanju na tome ćemo raditi do 8.10. Dakle, e, Roberto Mecola i Cecil Kjange, naši zastupnici, sada će iznijeti izlaganje o izvješću o stanju na sredozemlju i potrebi za holističkim pristupom migracijama. Jučer su me kritizirali, ja sam spomenuo riječ holistički, novinarima se ne sviđa ta riječ, međutim činjenica da smo ovdje svi zajedno zato što moramo surađivati. Holistički naprosto znači da moramo zajednički raditi na rješavanju krize. E, dakle, kao prvo dajem riječ Roberto Mecoli, su izvjestitelju i e, izvolite. Hvala, pozdravljam e, visoku predstavnicu i povjerenika. Hvala što ste izdvojili vrijeme da se sastanete s nama. E, komisija je upravo predložila novi prijedlog za rješavanje migracija. Međutim, e, dok se odvija jedna, još jedna izbjeglička kriza u Europi kao što smo čuli, države članice opet nisu došle do konkretne odluke o tome kako riješiti ovu situaciju. Mislim da je prije svega važno ne izgubiti iz vida o čemu se ovdje radi. Riječ je o tisućama ljudi, obitelji s djecom koje bježe iz, od strahota koje su nama nezamislive i ovdje traže utočište. Kao što ste vi rekli, povjereniči Evropa, Europa koju mi poznamo ne bi im okrenula leđa, ovo nije vrijeme za političke e, diskurse, nego da pokažemo na kojim je vrijednostima Europa izgrađena i to kroz konkretne mjere. Umjesto da pokažemo slabosti naše unije i ugrozimo vjerodostojnost šengenske zone, moramo se suočiti sa situacijom i pokazati, pokazati svijetu e, za što smo sposobni. Europa mora pokazati primjerom. Moramo pokazati da ćemo stati uz ranjive i da nećemo dopustiti da e, interne političke svađe ugroze našu reakciju. U tom smislu uloga Komisije Europske službe za vanjsko djelovanje uistinu imaju ključnu važnost i cijenim ono što je e, e, kolegica Mogherini danas rekla i isto tako cijenim napore povjerenika Avramopoulosa. Kao što već nekoliko mjeseci ponavljam, svaka država članica mora odigrati svoju ulogu, neovisno o tome gdje se nalazi u Europi. Ovo nije samo europsko pitanje, nego je riječ o svjetskom pitanju. Svaka država je dužna reagirati. I tu želim također pohvaliti zemlje poput Turske, Jordana i Libanona zbog njihovih napora u prihvaćanju sirijskih izbjeglica. Također želim apelirati na ostale države u toj regiji i diljem svijeta da odigraju snažnu ulogu. Ovo se svi tiče svih nas. E, dakle, moramo imati te krizne centre što prije moguće. Ja bih također podržala e, izradu popisa sigurnih zemalja podrijetla, e, što će olakšati obradu zahtjeva za azil. Isto tako nam treba jedan obvezujući e, trajni mehanizam za one kojima treba međunarodna zaštita unutar Europske unije. Mi kao političari ne smijemo se zadržati, e, ne smijemo gledati e, kratko, kratkoročno. Moramo imati pristup koji će izići izvan okvira ove hitne situacije. Mislim da se danas više nego ikada svi možemo složiti da ne možemo ići samo korak po korak. Europa također treba razmotriti svoje odnose s trećim zemljama i zemljama podrijetla i razmotriti na koji način riješiti uzroke migracija te koji se instrumenti mogu koristiti u suradnji s transitnim zemljama i zemljama podrijetla. Dakle, riječ je o tome da se riješi e, problem odlaska iz tih zemalja. Ako oni ne budu imali budućnosti u tim zemljama, oni će nastaviti bježati, bez obzira što je to opasno po život sve više će ih stradati pokušavajući doći morem. Jer zapravo nemaju alternativu. Što se tiče suzbijanja e, trgovine ljudima, e, dakle to je sastavni dio našeg odgovora, i e, podržavam drugu fazu, e, drugu fazu naših operacija. Međutim, ako se predsjednici vlada mogu dogovoriti oko pokretanja e, pomorskih operacija, onda vjerujem da će se dogovoriti i oko rješavanja ostalih aspekata migracija. Činjenica je da nemamo neograničene resurse. Obveza nam je pokazati da se ti resursi na najbolji način koriste za one kojima treba zaštita. Oni kojima ne treba trebaju, trebaju se vratiti uz puno poštivanje načela non-reformana. Europa kao tvrđava nije rješenje, no isto tako ne možemo niti prestati sa kontrolom na vanjskim granicama. Frontex mora imati potrebne resurse kako bi mogao dobro funkcionirati, a ne mogu se oduzeti resursi potrebni za spašavanje života. Zapravo nam treba pristup koji će e, staviti naglasak na jedan i drugi aspekt. Zaključno, mislim da moramo učiniti više i mislim da to i možemo i upravo na tome radim zajedno sa kolegicom Cecil. Želim na kraju zahvaliti svima vama i zaključno reći da znam da će ovaj sastavak, sastanak biti samo jedan korak e, na našem danjem putu e, dok i na našoj izradi ovog važnog izvješća. Puno hvala Roberta i hvala što ste bili kratki. Znam da zastupnici žele isto tako govoriti, a još imamo dio programa koji trebamo proći prije nego što dođemo do toga. Dakle, hvala vam na strpljenju. Evo dolazimo do faze u kojoj ćete i vi sudjelovati. E, Cecil Kiange je suizvjestiteljica na ovom važnom izvješću. Cecil, izvolite. Hvala, gospodine predsjedavajući. Moram reći da sam doista zadovoljna što sam čula vaše prezentacije. Hvala visokoj predstavnici gospođi Mogherini, te gospodinu Guteresu iz UNHCR-a kao i povjereniku Avramopulosu. Hvala vam na vrlo ambicioznom planu koji ste iznijeli, a Europa ga mora provesti. Svake godine na tisuće muškaraca, žena i djece moraju napustiti svoje domove ili ono što je ostalo od njihovih domova zbog sukoba ili zbog progona. Drugi napuštaju svoje domove u nadi da će imati bolju budućnost. U puno slučajeva nemaju pravo na, na mir i dolaze u Europu u koljevku civili demokracije i Europska unija koja je dobila Nobelovu nagradu za mir. Um, im ne dopušta da uživaju svoja ljudska prava jer nemaju prave dokumente, ali imaju pravo na poštovanje, na dostojanstvo. Ako nam ta načela i ta prava nešto znače, trebamo osigurati međunarodnu zaštitu, zaštitu, trebamo se boriti protiv sebičnosti, zemlje koje žele zanijekati im ta prava, te zemlje, one zemlje koje ne žele osigurati dostojanstvo tim ljudima, zanijekati im prava, e, koji se odlučuju e, za politiku neselektivnog povratka i koje ih stavljaju u pritvor. Mi se moramo suprotstaviti svim mjerama koje ponovno uvode granične kontrole. Mislim da to dovodi do e, krivog učinka. migranti imaju ekonomska, kulturna i društvena prava. E, ne smijemo zaboraviti da je u prvih šest mjeseci ove godine u Europsku uniju ušlo 106 tisuća e, djece E, moramo ih obrazovati, omogućiti im da postanu novi europski građani. Integracija je ključ za našu buduću zajedničku imigracijsku politiku. E, trebamo osmisliti pristup koji kao prioritet postavlja integraciju izbjeglica. Moramo se pobrinuti da oni koji jesu na našem teritoriju da budu integrirani na ekonomski i socijalni način u svojim zemljama i moraju uživati ista prava kao i naši građani. Ovo je izazovno i prilika da se suočimo sa složenim fenomenom koji objedinjuje i zemlje porijekla, destinacije i tranzitne zemlje. Roberta i ja smo zahvalne što možemo raditi na tom e, holističkom pristupu. Ja želim koristiti upravo tu riječ. Želimo konkretne e, prijedloge koji će dovesti do promjene paradigme u Europi u kontekstu e, migracijskih priljeva, tokova. Postoji humanitarna kriza i to ne samo na našim vanjskim granicama, i na Mediteranu, već i e, unutar naših zemalja. Ono što se događa u Europi na sredozemlju rezultat je kriza i sukoba koje je Europska unija kao i neke druge zemlje su odlučile zanemariti. Budućnost Europe ovisi i o mjeri u kojoj smo u stanju dijeliti naše europske vrijednosti s drugima. Ne smijemo tratiti vrijeme, niti se prepustiti, dopustiti sebičnost e, pojedina, pojedinih e, država članica koja se očitovala i na vijeću. Imali smo koristi od odnosno vidjeli smo solidarnost koju su iskazali europski građani, građani koji žele pružiti humanitarnu pomoć e, migrantima, građani, vlade bi trebale činiti isto moramo se pobrinuti da na odgovoran način e, se nosimo sa tim migracijskim tokovima. I na kraju bih htjela reći da ova institucija predstavlja samo srž e, europske demokracije. Mi smo glasnogovornici e, desecima, odnosno stotinama tisuća europskih građana koji su spremni pokazati solidarnost. Hvala. Hvala lijepo. Hvala lijepo na ovom prezentacijama. A sada bih zamolio predstavnike parlamenta nekih sredozemnih država da uzmu riječ. I molimo vas za razumijevanje što vam ograničavamo javljanje na po tri minute. Jer imamo čak kasnije ćemo imati kolege iz naših redova koji će imati jedva jednu minutu na raspolaganju. Trenutno imamo 30 javljanja za riječ prema tome mi ne možemo e, dati više vremena, vidjet ćemo kako napredujemo. Jer bi voljeli da i naši glavni protagonisti okupljeni na podiju isto još jedan put uzmu riječ na kraju. A sada riječ ima u ime Jordanskog parlamenta a kolega Alma Jali Al Nahar. Dakle, u ime Jordanskog parlamenta izvolite. Molim vas da netko ode do tamo, da se to sredi tehnički. Šukran, sejida hina Hvala lijepa, gospodine predsjedavajući. Kada govorimo o izbjeglicama, riječ je o humanoj i humanitarnoj dimenziji tog pitanja. I dakle, govorimo o posljedicama, ne o uzrocima. Međutim, treba istaknuti da ovdje nije riječ samo o izbjeglicama, nego se postavlja pitanje koji su uzroci i kakva je situacija u zemljama podrijetla. To je regija u kojoj ima ratova, sukoba i terorizma i isto tako regija u kojoj zemlje ne poštuju uvijek ljudska prava. E, dakle, dio tih e, zemalja zahvaćeno je požarom, a ta vatra sada dolazi i do granica Europske unije. Dakle, treba nešto reći o nepravdi koja je desetljećima bila u tim zemljama nakon kolonizacije, neznanja, siromaštva, tu isto tako i palestinska kriza i ustrajnost izraelske vlade da nastavi provoditi nehumane i nepravedne politiku prema palestinskom e, stanovništvu. i e, gdje se pokušava kolonizirati e, palestinski teritorij i izmijeniti sam karakter Istočnog Jeruzalema. Svi smo čuli za međunarodne projekte za Bliski istok, za novi Bliski istok. I znamo da je bilo mnogo projekata, da je bio velik broj međunarodnih strategija kojima je cilj bio e, izmijeniti e, dakle situaciju u toj regiji nakon sporazuma sa XPCO. Ovo je jedna, e, ovdje govorimo o jednoj informativnoj kampanji koja zapravo radi na e, dezinformaciji vezano uz islamsku vjeru. Muslimanska vjera se na taj način deformira od strane određenih skupina i nekih oružanih skupina e, koji za sebe tvrde da su muslimani. No ne možemo ovdje samo optuživati druge regije. Mi u našoj regiji također moramo preuzeti dio odgovornosti za tu, za tu situaciju. U našoj regiji se nisu poštivala ljudska prava, e, sloboda, nije bilo gospodarskog prosperiteta. Isto tako treba reći da 40% stanovništva u toj regiji su mladi da su oni bili marginalizirani. Dakle, imali smo čitav niz problema što zapravo objašnjava e, situaciju u kojoj se sada nalazimo, što e, dovodi do tih tisuća i desetaka tisuća e, mrtvih. Želimo vas upozoriti na eksplozije na terenu. i na tu vrlo eksplozivnu situaciju. E, dakle, treba nam pomoći e, da stavimo pod kontrolu ova krizna žarišta i mislim da bi svi naši prijatelji i partneri trebali staviti po strani e, egoistične interese i isto tako staviti na stranu strategije koje pokušavaju rascijepkati dodatno ovu regiju. Treba izvršiti pritisak i na Izrael da prestane s politikom kolonizacije. Nadalje, treba raditi na tome da pomoć koja se daje terorističkim borcima, da se s time, da se tome stane na kraj i treba raditi na uspostavi e, socijalne i ekonomske pravde i na tome da se u potpunosti poštuju ljudska prava. Zatim treba pokrenuti gospodarstvo. Treba nam maršalov plan za gospodarsku obnovu u našoj regiji, što bi omogućilo da se smanje nejednakosti, dakle ekonomske i socijalne nejednakosti. Nadamo se da ćemo na taj način također uspjeti e, ponovno stati za pregovarački stol zajedno sa svim e, stranama u sukobu, bez obzira gdje se one nalaze, u Tehranu, Rijedu ili drugdje. Hvala lijepo kolega na vašoj prezentaciji. Ja bih e, još jedan puta naglasio da ono što Irska, što vaša zemlja zapravo e, pruža kod prihvata izbjeglice da je to apsolutno izvanredno. I mi, ajme, uživate našu zahvalnost. I mislim da će sada to i kolege iz drugih država kao Michel Musa, koji je predsjednik e, pod odbora za ljudska prava Libanonskog parlamenta. Dakle, kao što je recimo Libanon isto ostvaruje. Oni imaju otprilike 4 milijuna stanovnika, a 1,3 milijuna izbjeglice su primili. Pa onda sad to malo u relaciju dovedite sa našim brojkama, da vidite kakav je omjer tog opterećenja. Da probate zamisliti koliko je tamo teško opterećenje. Gospodin Musa, imate riječ. Hvala lijepa. Ja bih htio sa svoje strane zahvaliti Europskom parlamentu na pozivu da sudjelujemo u ovoj raspravi. Premda je poziv došao malo kasno. Mislim da bi Europska unija imala koristi da se zainteresirala za pitanje izbjeglica nešto ranije. To je možda moglo ublažiti teret eh, zemalja u regiji koje su prihvatile velik broj izbjeglica. No, usprkos tome, htio bih reći da mi surađujemo s Evropskom unijom kada je riječ o prihvatu izbjeglica. E, dakle, dobili smo potporu određenog broja partnera, uspostavili smo kontakte i ostvarili suradnju, što je dobro. Dakle, radi se o tome da nam je ta suradnja potrebna kako bismo mogli prihvatiti izbjeglice na dostojanstven način. Htio bih istaknuti da Libanon nije tranzitna zemlja za izbjeglice. U okviru svojih mogućnosti eh, Libanon je odlučio prihvatiti sve te izbjeglice, no isto tako smo nastojali ublažiti uzroke trgovine ljudima. Iz tog razloga smo širom otvorili vrata kako bismo primili taj velik broj sirijskih izbjeglica. Danas e, ih ima 20% e, od ukupnog libanonskog e, stanovništva, dakle riječ je o uistinu velikim brojkama. Htio bih također reći da da problematika sirijskih izbjeglica u Libanonu nije pitanje koje se tiče samo Libanona. To je pitanje koje je bitno za našu regiju i za međunarodnu zajednicu, budući da to ima svoje ekonomske, političke i e, društvene posljedice. A također utječe i na internu političku situaciju u našoj zemlji te na ravnotežu između libanonske zajednice, odnosno libanonskih zajednica, e, odnose koji su regulirani ustavom. s tim poteškoćama Libanon nije htio zatvoriti vrata sirijskim izbjeglicama zato što smo htjeli poštivati prava međunarodnog humanitarnog prava. Htio bih reći da je Libanon jedan e, mozaik različitih e, zajednica Naša zemlja se uglavnom sastoji od manjina koje žele se zajedno ujediniti u jedan narod i usprkos tome mi smo odlučili e, pružiti potrebnu pomoć i zaštitu izbjeglicama. No, Htjeli bismo također istaknuti da sve zemlje e, u međunarodnoj zajednici imaju istu moralnu i etičku obvezu. Libanon nije jedina zemlja koja treba preuzeti tu moralnu obvezu. Istovremeno Libanon je bio na visini tog zadatka, ispunio svoje obveze, bez obzira na delikatnu situaciju u kojoj se zemlja nalazi. Mi smo dali sve od sebe kako bismo pružili pomoć izbjeglicama iz Sirije. Kada vidimo što se događa, kada vidimo da zemlje propadaju i da njihovi građani pokušavaju pronaći spas drugdje, mi imamo moralnu obvezu pružiti ruku tim ljudima. Ljudi e, koji su uistinu u očajničkoj situaciji riskiraju živote i treba im pomoći. Međutim, treba učiniti i više. Ova dramatična situacija nije nastala ni iz čega, nego je posljedica građanskog rata. Mi smo u Libanonu također proživjeli građanski rat koji je trajao duže od 15 godina. E, kada je riječ o ratu, bilo da je riječ o građanskom ratu ili o nekoj, nekom drugom obliku sukoba, e, apsolutno je nužno da svi sudjelujemo u tome da se pronađe rješenje za te sukobe, rješenje koje će biti definitivno i rješenje koje ćemo iznaći brzo kako bi se uistinu ublažila patnja tih e, ljudi, izbjeglica. Osim toga, osim toga treba smanjiti opseg tih problema. Moramo raditi na tome da se ublaži patnja Sirijaca i na taj način će se također i ublažiti stradanja sirijskih, e, odnosno patnje sirijskih e, izbjeglica u Libanonu, no u svakom slučaju moramo pronaći rješenje za taj rat koji hara ovom zemljom. Riječ ima sada gospodin Sala Bahudin mala suabi, ne subi zapravo, ja ću to isto valjda naučiti jedan put točno izgovarati, iz Libanona, pardon, iz Libije, koji je samozvano s velike probleme uspio doći do nas. On predsjeda njihovom parlamentarnom odboru za ljudska prava. Vi imate riječ, ali molim vas držite se ovoga na ograničenja tri minute, ćemo zbiljno imati velikih problema. Assalamu nur. Dobar dan svima. Prije svega želim zahvaliti Evropskoj uniji na pozivu kako bismo mogli sudjelovati na ovom sastanku. Ovaj sastanak se odvija u jednom kritičnom trenutku. Zemlje na sredozemlju bile su svjesne opasnosti s kojima se danas suočavamo. No, želim još jedan put e, zahvaliti na ovom pozivu. Htio bih vam pružiti jamstva da Lidija sudjeluje u iznalaženju rješenja za ovu humanitarnu krizu. Mi smatramo da treba zauzeti hrabar stav i htjeli bismo iskoristiti ovu priliku kako bismo objasnili na koji način se mogu riješiti ovi humanitarni problemi s kojima se suočavaju izbjeglice iz Sirije. Također nam je potrebna dugoročna strategija koja će voditi računa o političkoj situaciji. Upravo te političke napetosti su dovele do ovakvog eksplozivnog stanja u tim zemljama. Mi smatramo da se da arapski svijet prolazi kroz promjene. To se posebno odnosi na Libiju. Tijekom četiri godine mi smo pokušavali postići promjene, međutim nismo e, dobili traženu međunarodnu pomoć. Razne organizacije su nam pružile ruku. E, bio je također i čitav niz muslimanskih organizacija koje su se uključile i koje su se pokazale spremnima da nam pomognu. I to je dovelo do toga da organizacije koje žele uvođenje šerijatskog prava pojavile su se u našim gradovima. Iza takvih vjerskih organizacija bojimo se stoji e, Daješ. Također se bojimo da zbog toga Libijci žele napustiti libijski teritorij i odlaze kao izbjeglice što se tiče situacije u Siriji, Iraku i Jordanu, situacija je vrlo slična situaciji u Libiji, zato nam treba dugoročna politika. Želim također podsjetiti da Libija, da je Libija nakon pada Gaddafija, nakon pada Gaddafijevog režima, pokrenula stvarnu suradnju s Europskom unijom. Međutim, u Libiji smo imali politički državni udar na parlament i nadamo se da ćemo u sljedećih nekoliko dana doći do rješenja uz pomoć međunarodne zajednice i Europske unije i da kako e, uz pomoć naših e, prijatelja iz arapskog e, Magreba. Danas želim apelirati na engleskom jeziku. Ono što je funkcioniralo u prošlosti, kako su lokalna partnerstva daće poticaj razvoju zemalja u zemljama ishodišta. Želim naglasiti zemlje Sahara i Sahela, i što se tiče Libije, želimo također govoriti o Siriji i Iraku. I uistinu su potrebne promjene koje će smanjiti priljev migranata i treba također eh, riješiti eh, pitanje eh, krijumčara ljudima. Nažalost, brojne evropske zemlje sudjeluju u tome. Treba vidjeti koji su stvarni uzroci migracije i zatim imati e, dugoročne, evaluirane programe koji mogu uistinu funkcionirati. Samo na taj način možemo biti ponosni na sebe i možemo nešto postići. Mislim da smo ustanovili da ćemo u Libiji ustanoviti e, kroz e, vladu nacionalne jedinstva, a nadamo se da ćemo u tih 48 sati dobiti takvu vladu i da ćemo imati e, dakle inicijative suradnje, praćenja na sredozemlju, trebaju nam e, sofisticirane postaje za e, kontrolu prelaska granice, a za to je potrebna obuka na obje strane. Dakle, moramo obučiti i Libice, ali isto tako i Egipćane i one iz Iraka i Sirije i Čada i Jordana kako bi se na bolji način e, mogla riješiti situaciju u njihovoj zemlji. Mi isto tako imamo neka zajednička regionalna pitanja, trebaju nam zajednički regionalni razvojni e, programi i trebamo strateški razminjivati informacije među pojedinim organizacijama. Bilo da je riječ o sigurnosnim organizacijama, e, kako bi se spriječili krimčari, ili pak političke, one koje su političke prirode Mislim da bi e, e, stvari trebalo rješavati drugačije nego što se to radilo u prošlosti. Želim svima mnogo uspjeha u radu. Hvala vam i svi se slažemo s vama da se trebamo boriti protiv krijomčara. i u Bavarskoj su već pronašli tisuće krijomčara. Većina njih dolazi iz europskih zemalja. To pokazuje zapravo razmjere problema. I također mi e, imamo zajedničku odgovornost da i vaša država bude funkcionalna. Gospođa e, Fatima Jarari je zastupnica u Marokanskom parlamentu kao i članica zajedničke parlamentarne skupštine s Europskom unijom. Molim vas, gospođo, da se držite svoga vremena, imate tri minute. Hvala. Mm, zahvaljujem e, odboru za vanjske poslove na pozivu da sudjelujemo na ovoj raspravi koja se tiče svih ljudi. Dakle, svi smo se probudili kada smo vidjeli e, prizor malog ajlana na turskoj plaži kao leptir koji više nikada neće poletjeti. Mi smo se ovdje okupili kako bismo razgovarali o poštivanju ljudskih prava u kontekstu migracija na sredozemlju. Pa želim podsjetiti da je pravo na život prvo i osnovno ljudsko pravo. Želim također podsjetiti da 83% sirijskih izbjeglica koje spomenu gospodin Gutjereš, preuzimaju rizik e, i predaju se krijumčarima kako bi pobjegli iz tog pakla u njihovoj zemlji. Dakle, oni su između, nalaze se između Daesha i sirijske vojske. Što se tiče Maroka, želim podsjetiti da mi imamo oko 3000 sirijskih migranata, dakle Naime, 3000 Sirijaca je zatražilo zahtjev da se regulizira njihov, regulira njihov status, a 2200 ih je do sada e, reguliralo status. Ne govorim o onima koji dolaze iz subsaharskog dijela. Dakle, riječ je isključivo o Sirijcima, a možda ima nekoliko Afganistanaca i Libijaca Želim također podsjetiti da je prije nekoliko dana na sat vremena zatvorena granica između Maroka i teritorija Melije. Tisuće Sirijeca su tamo zauzeli e, tu graničnu postaju kako bi prešli na drugu stranu, ne na drugu stranu sredozemlja, nego na drugu stranu granice. Također želim podsjetiti na još jednu činjenicu. Ja radim u jednom mješovitom eh, parlamentarnom odboru eh, između Maroka i Europske unije. Antonio Panceri je supredsjedatelj, vidjela sam ga jutros ovdje i tu su u radu sudjeluju još neke kolege koje sam ovdje vidjela. Mi smo u okviru tog odbora u dva navrata imali izvješća o imigracijama, ja sam osobno bila suizvjestiteljica. Dakle, vrlo kratko da izniču vam zaključke tih e, izvješća. Mi smo zaključili da postoje tri rizika koje treba izbjeći kada je riječ o migracijama. Kao prvo, negativni pogled na e, priljev migranata zbog ekonomske krize. Europskoj uniji trebaju e, migranti zbog demografskog pritiska. Drugi rizik je rizik zbrke između migracije i azila, e, koja se veća zbog e, različitog sastava migranata koji dolaze u Europu to vrijedi još više danas. Treći rizik je da se može vjerovati da se ovo pitanje može riješiti isključivo na europskoj razini bez dogovora sa tranzitnim zemljama i zemljama podrijetla. Moja zemlja je ujedno i tranzitna zemlja i zemlja podrijetla, pa zato smatram da moramo e, malo više vremena posvetiti rješavanju ovog pitanja. Hvala lijepa. Hvala lijepo na vašem prikazu. A riječ sada ima gospodin Karim Alali iz Tunisa. On je član odbora za vanjsko-političke odnose, ljudska prava i temeljne slobode. Izvolite, vi imate riječ. Gospodine predsjedavajući, Uvaženi kolege, dame i gospodo, uvaženi zastupnici Europskog parlamenta, prije svega hvala na pozivu za sudjelovanje na ovom važnom sastanku e, koji se bavi jednom iznimno važnom i aktualnom temom. Ja ću vrlo brzo. Problem e, imigracije i novog vala izbjeglica zahtjeva da se nađe rješenje. Dakle, bilo je potrebno da svi vide malog ajlana e, na turskoj plaži kako bi čitav svijet shvatio kakve se strahote događaju u Siriji, Libiji i drugdje drugim, na drugim žarištima što upravo uzrokuje tako velik priljev migranata. Što se tiče Tunisa, naš stav je jasan. Mi smo protiv e, pristupa koji počiva samo na, sigurnosnim načelima. Mi smo i protiv načela kvota koje neki žele nametnuti. Mi ne mislimo da je to odgovarajuće rješenje za ovaj problem. Mi smatramo da nam treba jedan više dimenzionalni pristup. Da, potrebno je imati sigurnosni pristup, da postoje mreže, postoje organizirana mafija koja eksploatira ovu činjenicu da su ljudi siromašni treba se na najefikasniji način boriti protiv toga i zato je potrebno imati koordinirane napore. Međutim, također je potreban pristup koji se temelji na razvoju, dakle ići prema tim zemljama i vidjeti na koji način se može uspostaviti e, plodna suradnja među tim zemljama i kako tamo otvoriti radna mjesta, dati nadu mladima, potreban je i potrebna je humanitarna dimenzija rješavanja ovoga problema, jer ne možemo imati najprije e, humanitarnu katastrofa, onda rješavati problema. Treba e, dakle pronaći hitne političke mjere kako bi se ugasila ova krizna žarišta, e, kako bi se kako bi se prekinuli ti sukobi, ratovi mi smo prihvatili više od milijun izbjeglica samo nekoliko dana nakon revolucije u Tunisu, premda smo bili i sami u vrlo teškoj situaciji. Mi smo prihvatili braću iz Libije i to otvorenih, raširenih ruku. Nismo tražili da nam netko pritekne u pomoć a ni sami, kao što znate, ne raspolažemo takvim resursima kao što ih ima Europa. Europa je stvor, e, Libija je stvorena političkim odlukama, nam je ta intervencija bila jedna politička odluka i NATO savez je sam priznao da je takva intervencija bila pogrešna. E, mi ne branimo diktature, ali ne mogu se pripremati e, političke odluke nakon vojne intervencije, dakle u Iraku je 2003. godine prognan e, diktator, još uvijek nije pronađeno rješenje, isto tako je to bila situacija u Siriji, u Libiji, dakle Europa ponavlja iste greške, zapadnjaci ponavljaju iste greške i samo ću s ovime završiti, intelektualci u Tunisu gledaju na to e, pomalo zapanjeni. E, Europa koja konstantno e, zahtjeva da se poštuju ljudska prava, e, zahtjeva i apelira na to da postoji demokracija. Međutim, ne mogu se stvarati ratovi i, i gurati zemlje u takav kaos i onda se praviti kao da se ništa nije dogodilo. Dakle, treba preuzeti odgovornost, treba riješiti uzroke. Ako se želi riješiti problem migracija, e, Europa treba ugušiti, treba ugasiti požare koje su tako nastali. Da, možete se boriti protiv diktatora, ali mislim da ipak treba znati što se radi. Hvala na vašem izlaganju. Izlaganjima koje su, ja bih bilo u potpunosti opravdana, ustinu u određenim e, slučajevima Zapad je intervenirao, ali to nije imalo pozitivne rezultate iz stoga je kritika bila uistinu opravdana kao i navedeni primjeri. A sada riječ dajem gospodinu Hamza Daku iz dakle parlamenta Turske, on je član odbora za ljudska prava i dakle uistinu dakle nam je čuti na koji način Turska gleda na ovo pitanje. Izvolite. E, Hvala lijepa. Gospodine predsjedavajući, uvaženi kolege, dragi prijatelji, lijepo vas pozdravljam. htio bih reći da sam ovdje sa e, drugim kolegama. Od 2011. godine do danas moram, moram priznati da mi nije teško u tri minute rezimirati situaciju u našoj zemlji. Nažalost, koljevka civilizacije je sada vrlo teškoj situaciji, velik broj je onih koji bježe iz tih zemalja prema sigurnijim dijelovima svijeta i to je njihov broj je veći od e, broja izbjeglica nakon drugog svjetskog rata. I dok ti ljudi bježe e, iz svoje zemlje, bježe iz e, mjesta koje poznaju, kulture koje im je poznato, idu u nepoznato. I mi ne znamo gdje će oni završiti na kraju te avanture i kada vidimo s kakvim se poteškoćama oni suočavaju, možda je najvažnije vidjeti što se događa u Siriji. Ono što se događa u Siriji uistinu e, iskače u prvi plan. A što se tiče Turske, 29.4.2011. godine mi smo primili određen broj izbjeglica. E, dva milijuna i dvijesto tisuća Sirijaca. A 2013. godine 224 tisuće izbjeglica. 260 tisuća ih se nalazi u izbjegličkim kampovima. Pored gradova a Turska im pruža pomoć i to u iznosu od 6 milijardi dolara i 400 milijuna dolara još u sto 7 milijuna e, velik broj sirijaca je moralo napustiti svoju zemlju kako bi kako bi pronašli utočište negdje drugi. E, dakle, neki su Sirici i uhičeni pa su pušteni na slobodu, a Četiristo milijuna dolari se pruža u vidu e, međunarodne pomoći U tim e, centrima se pružaju različite usluge kao što su e, usluge prevođenja, zatim e, zdravstvene skrbi i tako dalje. I što se tiče tih izbjeglica koje mi smatramo gostima, oni su ostali na našem teritoriju. I Tursku se često smatralo zemljom koja pruža uzor drugima. Mi smo isto tako proširili infrastrukturu u nekim e, gradovima. Dakle, tamo su i, postavili smo i šatore i isto tako imamo i mrežu za spajanje obitelji e, izbjeglica koji su došli u prvom naletu, e, dakle u tim gradovima. Isto tako smo pokrenuli jedan, pokrenuli smo i obrazovni sustav i omogućili smo tim ljudima eh, da, da pohađaju nastavu. 2014. više od 14.000 izbjeglica pokušalo je prijeći eh, putem mora granicu gdje su i uhićeni. Nakon 2014. godine brojke se nisu bitno promijenile. E, obalna straža je zaustavila te ljude koji su pokušavali preći preko Sredozemnog mora. U Europi se govori o e, dakle o, tome da se grade ograde, odlikave žice i tako dalje. Što se tiče što se tiče šengenskog prostora, što se tiče e, tog kopnenog pravca dolaska izbjeglica. E, Stiče se dojam da Europa e, pomalo neosjetljiva na, na tu ljudsku dramu, budući da je riječ o najtežoj humanitarnoj krizi od prošlog stoljeća. Spominje se, vrlo često se govori o malom ajlenu, E, vrlo je bitno da te ljude koji su prepušteni vlastitoj sudbini i koji riskiraju život, da, da se takvi prizori više ne ponavljaju. Veliki je broj onih koji su stradali i mislim da nas to treba mobilizirati. Ja sam iz Izmira i mogu reći da se mi nalazimo e, dakle u blizini grčkih gradova, zapravo na suprotnoj strani grčkih gradova i da ima velik broj izbjeglica koji prelaze preko Grčke. Što se tiče E, sanitarnih e, mjera. E, dakle, pokušavam se omogućiti da imaju osnovnu infrastrukturu za održavanje higijenskih uvjeta. Međutim, ova situacija ne može potrati na ovaj način i vrlo je bitno da se imati na umu da zaštita ljudskih prava ovih ljudi predstavlja problem e, i za druge zemlje, i za Europu. I na kraju želim samo reći da nije dovoljno samo govoriti da treba prijeći sa riječi na dijela. Sada dolazimo do rasprave. Još jednom ponavljam, svatko će imati na raspolaganju jednu minutu. I molim vas da budete e, konkretni, odnosno da se toga pridržavate u protivnom nećemo uh, stići završiti na vrijeme. Gospodin Koeljo. Hvala gospodine predsjedavajući. Hvala svim govornicima i čestitke gospodinu Guterešu. Uh, hvala gospođi Valencijani na onome što je rekla. Ne zahvaljujem vam samo na kvalitetnom radu koji ste obavili, već uh, bih htio reći da ste vi jako naporno radili, a problemi pred vama su teški. Puno se govorilo o infiltriranju terorista i da je to razlog za uskraćivanje humanitarne pomoći, te se postavilo pitanje jesu li nam potrebne kvote kako bismo pokazali solidarnost koja nije iskazana nažalost spontano. E, imamo izbjeglice koje su završile u zemljama u koje nisu htjele doći. Što mogu o tome reći? Htio bih e, naglasiti ono što ste vi rekli u vijeću i mislim da je da je odluka da se obustavi šengenski sporazum dobra i to da bi se bolje pomoglo migrantima, ali postoji razlika između zemalja koje obustavljaju Schengen kako bi se bolje nosile s, tim, s tom situacijom i one koje to čine kako bi spriječile slobodu kretanja i kako bi zapravo zaustavile priljev migranata. Pa me zanima što komisija e, kani učiniti u pogledu ove dvije situacije. Izvjestitelj odbora za vanjske poslove. kire boli simera se zidumen Gospodine predsjedavajuće, kao što ste i sami ispravno rekli, nas zanimaju uzroci, ali i posljedice. Dakle, također je bitno uzeti u obzir čitavu humanitarnu dimenziju. Veliki broj ljudi koji će imati problema kad dođe zima. No ja bih eh, više htio reći o uzrocima i zanima me kakvu će ulogu Europa imati u rješavanju sirijskog pitanja? Ovdje se obraćam gospođi Mogherini. Što poduzimate e, kako bi se poduzele neke neophodne inicijative? Amerika i Turska pomažu oporbi u Siriji, e, zatim Rusija pomaže Asadu, Daješ odrublje glave i od Europe se očekuje da reagira Naime, ovo je naš problem. E, naši susjedi su zemlje dakle, koje pate zbog posljedica krize. Gospodin Ostravičius. Hvala. Hvala svima koji sudjeluju u ovoj raspravi. Dvije stvari. Sustav granične kontrole Europske unije trebao bi se temeljiti na zajedničkom djelovanju. Doista se veselim komisijnom prijedlogu o tome. Isto tako, granični sustav Europske unije treba dopuniti e, misijama obrmene sigurnosne naravi Europske unije i to u onim područjima koja su najsnažnije pogođena. Visoka predstavnice, slažem se s vama, Rusija treba biti dijelom rješenja, ali nakon ruske invazije na Ukrajine, Ukrajinu, oni su napravili od toga novu Rusiju, koja sačinjava dio Ukrajine. Bojim se da ono što se, e, što se stvara ruskim sudjelovanjem u Siriji je stvaranje nove Sirije. Mislim da je vrijeme za nove e, svjetske pregovore o tome. Jer ako vidimo da se nastavi s tom tendencijom, bit će više kriza, još više izbjeglica i uopće neće doći do stabilizacije te regije. Hvala. Gospođa Fergijat. Hvala gospodine predsjedavajući, nam se da ćete se na kraju naviknuti na moje ime. Da, potrebno je hitno djelovati, humanitarna situacija je izvanredna i zbog posljedica europske migracijske politike se događa ovo što se događa. To je bila politika zatvaranja granica i mislim da je uistinu sramotno kako reagiraju države članice. Već se kaže u medijima da se ne slažu oko 120 tisuća, ali ne slažu se ni oko onih 40 tisuća. Isto tako se mogu izdvojiti sredstva za vojne operacije, a nismo u stanju izdvojiti sredstva za humanitarnu pomoć. Vi ste sami rekli, gospođo Mogherini, da države članice smanjuju e, svoj doprinos. Isto vrijedi za razvojnu pomoć, dakle, e, tko je tu lud? Imam neka pitanja, e, dakle to ću vrlo kratko što je sa selekcijom e, stvarnih izbjeglica od ostalih i ostali imaju svoja prava, mislim da se time ne bavimo dovoljno i vrlo me brine razvoj situacije u Turskoj i posebno e, posljedice koje može to imati. Hvala, govorili ste minutu i 20 sekundi. Gospođa Lohbiler je sljedeća. Hvala lijepo, predsjedavajući. Ja bih sad još jedan izvukla ono što je rekao gospodin Gutierrez na kraju svoje izjave, da nam treba više mjere da stvorimo legalne zakonito pristupe Europskoj uniji. Neki su ovdje navedeni, međutim to je puno premalo. Stoga bi bilo dobro kad bi gospodin Avramopolis još nešto rekao o tome. A osim toga, mislim, kad bismo imali više legalnih dozvoljenih pristupa, mislim da bi onda zapravo u srži mogli uništiti posao kriminalaca, krijumčara, trafikanata. Zatim druga stvar, sami ste rekli da trebamo jače surađivati s trećim zemljama. Mnoge ideje koje se u ovom dokumentu i službe za vanjsko djelovanje naveli, možemo samo poduprijeti. Pa imam i pitanje gospođi Mogarini u vezi kartumskog sudanskog procesa. U pitanju Eritreja i vi ste odlučili dati više pomoći u razvoju, za razvoj Eritreje. Međutim, moje pitanje je kako ste to uvjetovali? Zato što je totalitarni autoritaran suz, vlast u Eritreji upravo odgovorno dobrim dijelom što toliko ljudi bježi iz Eritreje, ne toliko zbog siromaštva koliko zbog tlačenja. A sada gospodin Kabov. Nema ga više. Karbov. Karbo. Sorry. Ispričavam se. Hvala. E, bivši britanski premijer Harold Wilson e, je dao jednu relevantnu izjavu E, prošli tjedan smo čuli govor o stanju Unije i čuli smo koje su moralne obveze Europske unije. Međutim, vidimo da neke države članice ne dijele nužno stav o praktičnoj primjeni e, načela Europske unije. I vidjeli smo što je rekla e, kancelarka Merkel, a znamo i kakav je mađarski pristup. Ono što je još šokantnije je da da kada smo mi u našoj stranci predložili e, takav pristup, da smo doživjeli žestoku kritiku. E, htio bih podsjetiti na krizu 56. godine nakon e, revolucije u Mađarskoj. Mi trebamo biti svjesni obvezi pomaganja izbjeglicama. Dakle, mislim da ne bismo trebali reći da Europska unija predstavlja moralni korektiv kad je riječ o davanju azila. E, također bih htjela reći da e, u Saudijskoj Arabiji postoji grad koji, ima koji je potpuno klimatiziran i koji je primao značajan broj izbjeglica. I mislim da je to isto tako jedna opcija e, koju bi se trebali razmotriti tijekom vaših razgovora s vanjskim partnerima. E, libanonski ministar je je rekao nedavno da 2% sirijskih izbjeglica koje su primili bi mogli biti borci ISIS-a. E, kršćanske izbjeglice također se boje ući iz izbjegličke logore jer se boje za svoju sigurnost. Već ste govorili dvostruko više vremena nego što vam je dodijeljeno. Molim vas, e, poštujte e, svoje kolege i pridržavajte se ovog vremena. Gospodin Borgezio. Grazie Presidente. Intanto ringrazio. Hvala vam gospodine predsjedavajući. Hvala predstavniku Tunisa koji je napokon omogućio ovom parlamentu da čuje istinu o tome koji su uzroci ove situacije. Možda se na sastancima poput ovoga možda bismo na njima mogli pozvati predstavnike ovih zemalja, Egipat, e, poput Egipta, Tunisa i e, Maroka, jer možda imaju jasniju sliku o tome e, što je dovelo do ovakve situacije. Već deset godina se postavlja pitanje krijumčara ljudi. Treba reći da treba moći upucati kriminalce koji zlostavljaju djecu e, tijekom puta preko sredozemlja. Mislim da su oni ispred nas kada je prvih 40 tisuća izbjeglica došlo u e, Njemačku, čak je i gospođa e, Merkel morala napraviti veliki zaokret. To je činjenica, to, su ist, to je istina, a sada ona izlazi na, izra, na vidjelo. Možete imati naravno svoje mišljenje, ali ga morate iznijeti u okviru dodijeljenog vam vremena. A inače nije mi do sad bilo poznato da je grčko-srpska ili srpsko-mađarska granica ili granice sredozemlja, da su to prema Italiji, da su to šengenske granice. Dakle, to je za nas jedna potpuno nova spoznaja s obzirom na ovo što ste vi rekli gospodine. A sada riječ ima gospodin Plenković. Hvala predsjedniče Brok. Samo dvije stvari koje je potrebno pojasniti u pogledu jučerašnjeg sastanka. Koje su to mjere koje treba poduzeti kako bi se bolje upravalo, upravljalo vanjskom granicom? I drugo, koji su planovi za konferenciju vezanu uz migracije na zapadnom e, Balkanu? To je bilo nejasno u pogledu zaključaka predsjedništva, pa molim pojašnjenje. Hvala lijepo predsjedavajući. Europski parlament i komisija već godinama traže razumnu politiku i jasna rješenja koja će donijeti svoje temlje članice, međutim to je do sada bez uspjeha. Ono što je jučer zaključeno je ponovno jedan dokument zapravo ustezanja i odbijanja i mislim da je to sramno. Pa bih htio predložiti nešto da se napravi kao kad se bira novi papa, da sve vlade iz Evropske unije zatvorimo jednu prosteriju i ne puštamo ih van dok ne usvoje jedan dokument, jednu politiku, jedan stav. Vrlo je teško što se u svim mogućim člancima govori o graničnoj kontroli i politici vraćanja, ali to je sve. Imamo riječ koja kaže zemlje članice su se dogovorile da će nadalje razvijati mogućnosti e, preseljenja. Međutim, mi to ne moramo činiti jer same zemlje članice će odlučiti koliko će, članak, koliko će članova prihvatiti. A onda govore o učinkovitim mjerama premještanja i onda to točno objašnjavaju šta je njima učinkovito. U srpnju smo odlučili 40 tisuća premjestiti, ali sad je ovo vijeće u rujnu odlučilo barem nekoliko zemalja članica je odlučilo dati svoje obećanja do kraja studenog i reći na koliko su se one obvezale. To je stvarno jako učinkovito, jako brzo. Istodobno su spomenuli mjere koje je komisija osvojila 9.9. i pozivaju Europski parlament da razmotri te mjere, isto kao i nekakvu vrstu mjera hitnosti, hitnih mjera. A stvarno mi je žao jer Evropski parlament je već odavno donio odluku o prijedlozima komisije. Mi smo dali rezoluciju prošlog tjedna, usvojili rezoluciju kojoj se traži e, pokriti napredak na svim područjima svog kompletnog kompleksa pitanja sa izbjeglicama. Sada više nemamo dovoljno vremena, viška vremena za različite sastanke sa ministrima i vladama. Ne, mi nemamo više vremena za raspravu. Mi trebamo akciju u korist izbjeglica i to sada odmah, bez odgađanja. Hvala. That Ovo je zadnji put da sam dopustio e, da ovoliko govorite. Mi trebamo uobičajene zakonodavne postupke i odluke e, u vijeću, ali vijeće je problem ako ne obavi svoj dio zakonodavnog posla. Vijeće bi trebalo omogućiti uobičajene zakonodavne postupke i tamo ćemo, tako ćemo doći do rješenja većinskim glasovanjem. Ispričavam se gospodine predsjedavajući, ali e, cin, cinič, budući da države članice reagiraju cinično, pa moram biti ja ironična kad komentiram ono što se događa u državama članicama. First of all. Prije svega, ono što sam ja rekao, e, isto tako nudi rješenje, a to je da se od, odluke donose većinom glasova. Već 18 godina države članice, uključujući i moje, moju zemlju, su prestale tako donositi odluke i od do početka ove godine sve države članice, uključujući i moju, su zapravo prestale s tom praksom jer se drže zajedno i kažu da to nije u europskoj nadležnosti unatoč temeljnom ugovoru. I to je realna situacija u kojoj se sada nalazimo. I to treba reći vijeću, da nisu na prikladan način obavili svoj posao. Hvala. Sljedeći gospodin Weigel. Hvala gospodine predsjedavajući. Mislim da je važno jasno reći da Europski parlament treba preuzeti svoju odgovornost i podržati sve one koji trebaju djelovati. Prije svega gospođa Mogherini vjerojatno gospođa Mogherini vjerojatno e, ima najviše ljudi koji se suprotstavljaju jer brojni utjecajni ljudi ne žele zajedničko djelovanje Europske unije. Mislim da je opasno ako mi u ovoj sadašnjoj situaciji prihvatimo ovakav e, selektivni e, selektivni pristup E, dobrim, odnosno lošim zemljama unutar Europe. Mislim da se trebamo suzdržati od e, etiketiranja, odnosno stigmatiziranja e, zemalja. Mislim da ima dobrih i loših primjera na obje strane. Mislim da bismo trebali diplomatske napore usmjeriti na uključivanje svih aktera bez ikakve diskriminacije i predrasuda, poput Irana, Rusije, Iraka, Saudijske Arabije, Katara i drugih. I potom moramo priznati da smo u prošlosti, u prošlih 15 godina počinili ozbiljne pogreške. Hvala. Hvala gospodine predsjedavajući. Imam pitanje. koje se odnosi na format Europske unije. To je pitanje za visoku predstavnicu. Sada smo u tranziciji, prelazimo u drugu fazu, a onda nakon toga moguće da ćemo prijeći na treću fazu. E, ministar vanjskih poslova Lavrov postavio je važno pitanje jer je to i temelj za um, pristanak Rusije na ovo. Ali ako oni više ne, no sada se više ne koriste velika, već mala plovila. I što ako kapetan koji zapovjeda određenim brodom je udaljen od tih malih brodova. Planirate li vi ikakve aktivnosti u Libiji? No ono što je glavno je koje ćemo pouke izvući iz pogrešaka koje smo počinili u prošlosti. I, i zapravo time se osvrćem na ono što je rekao predstavnik Tunisa. E, nažalost, budući da više nemam vremena, staću ovdje. Hvala, gospodine predsjedavajući. Ja sam htjela postaviti pitanje koje su postavili već drugi, mnogi drugi. A radi se o nedostatku volje država članica da daju svoj doprinos pomaganju ljudi koji su pogođeni ovom krizom i općenito pitanje međunarodne pomoći. Dakle, radi se o ovom cilju od 0,7% BNP-a. Sada nam je potrebna humanitarna pomoć, ali nam je ona potrebna i na duge staze htjela bih naglasiti koliko je važno pobrinuti se da postoji dovoljno sredstava i za humanitarnu pomoć u ovoj fazi, ali i za dugoročnu pomoć koja nam je potrebna da bismo riješili krizu. Hvala. Riječ sad Hvala gospodine predsjedavajući što ste organizirali ovaj sastanak. Želim podsjetiti vezano uz e, ljudska prava kao što smo čuli od predstavnice Tunisa da smo ovdje ovdje se iskoristio kaos 200 tisuće mrtvih u Siriji i destabilizirana Libija. I sve to u ime ljudskih prava. I sada uvozimo kaos koje smo stvorili izvana. A to nazivamo e, pravom osoba na vlasti da e, izbjegnu tom vanjskom kaosu. Ali želim također spomenuti pravo na kulturu, identitet i sigurnost koje imaju evropski građani. I ne možete e, suprotstavljati jedna prava drugima. Želim na kraju preuzeti riječi gospodina Gojtereša, Trebaju nam e, zakoniti pravci dolaska, treba prepoznati koji su stvarni izbjeglice i treba obnoviti inicijativu i staviti situaciju pod kontrolu, jer u protivnom će nam to, e, će situacija eksplodirati. Hvala. Thank you very much. Uh, Hvala, visoka predstavnike. Doista mi je drago bilo čuti da postoji jedinstvo u pogledu vanjskog djelovanja. Jako smo dobri u rješavanju simptoma, ali loži smo kad je riječ o uspostavi instrumenta za rješavanje ove dramatične situacije. Tko i kada će e, biti obavljen prljavi posao koji će izbrisati ove barbare s lica našeg planeta. To je pitanje koje postavlja velik broj ljudi. Vidimo simptome, vidimo da milijuni ljudi E, koji dolaze na naše granice i naravno e, trebamo e, poštovati ono što već činimo i trebamo učiniti puno više u duhu ljudskosti i pomoći izbjeglicama. To su ljudi koji su izgubili svaku nadu, kao što smo već čuli. I ako ti ljudi, dakle, su izgubili nadu da će se ikad vratiti kućama, kućama tada trebamo rješavati ovu hitnu situaciju. Mi trebamo djelovati zajedno s drugim akterima. Ako to ne učinimo sada, e, situacija će u budućnosti postati još bolnijom. Hvala. Grazie. Forse dovremmo... Hvala. Možda bismo trebali malo pogledati se više u zrcalo. Nije to samo vanjska kriza, već i unutarnja i mi nismo ništa napravili od 2004. godine da bismo e, unaprijedili proces i integracije. I zato se događa ovo što se događa u pojedinim zemljama. U proteklih nekoliko godina e, vrlo smo bili slabi e, u tome da odigramo odlučujuću ulogu u rješavanju pojedinih sukoba. Imam tri pitanja za visoku predstavnicu. Potreban nam je novac važno je imati bolja pravila azila u Europi i također bih zatražio da uspostavite humanitarni koridor. To je najbolji način da se borimo protiv krijumčara ljudi. Hvala. Hvala gospodine predsjedavajući. Ja mislim da je ishod jučerašnjeg vijeća može eh, okarakterizirati kao veliki antiklimaks ljudske tragedije koje se događaju pred našim očima. Tisuće ljudi traže zaštitu u našim državama članicama i dok se to događa, jučer su ministri se nisu mogli dogovoriti o obveznim kvotama, o solidarnosti e, i to je potpuni neuspjeh jer samim time se e, e, tresu u potpunosti temelji naše Europske unije. O čemu se ovdje radi? O budućnosti i o kredibilnosti šengenskog prostora cijeli koncept ljudskosti, humanosti i solidarnosti s potrebitima. Postavlja se pitanje ima li Europa temeljne vrijednosti a radi se o poštovanju ljudskih prava. I postavlja se pitanje što naša predanost uopće znači kad ljudi, bježe da bi, se, da bi preživjeli. Potreba nam je koordinirani odgovor. Jako sam razočarana. Jako sam razočarana. Mi doista trebamo pokazati jedinstvo. Ne jednoglasnost, i e, zašto ne bismo o tome glasovali na vijeću idući put? Trebamo pokazati solidarnost prema ljudima koji bježe kako bi spasili život, ali nije potrebna solidarnost prema državama članicama koje, koje su čini se zaboravili, zaboravile temeljne vrijednosti na kojima počiva Europske unije. Doista mi je žao zbog toga. Hvala što ste mi dali riječ. Drage kolegice i kolege, i ja zapravo dijelim ovo razočaranje koje je gospođa Magarini iznijela, iako možda imam nešto malo manje iskustva u tom. A gospodin Juncker je to isto već govorio, možda je jedino rješenje siguran i zakoniti pristup Europi i mobilnost tih ljudi. Samo kako to postići? Postoji jedna direktiva, to kompletno zabranjuje. A osim toga je kazano da nemamo nikakvu potporu od velikog dijela zemalja članica. Pa zato je došlo vrijeme da pitamo zašto zemlje članice i narodi više ne vjeruju. Nemaju taj dojam da je Evropska unija e, njima bliska i da su iste vrijednosti koje oni dijele. Zašto su izgubili zapravo povjerenje u, ta, temeljne, te temeljne vrijednosti? Mi moramo spriječiti ratove, zatim i uzroke zbog kojih ti ljudi kreću i zbog kojih kreće ta velika spirala nasilja i taj ogromni egzodus izbjeglica. Hvala sada gospođa Manesko ima riječ. Dakle, hvala lijepo. Nama treba solidarnost i zajednička proaktivna strategija. U nas od vijeća i od komisije se očekuje da odma odlučno djeluje kako bi ovu situaciju prekinula. Međutim, Evropska unija ima, je pronašla samo polovična rješenja i zato sada i ja imam poneka pitanja. Naime, prvo pitanje, koje su konkretne politička rješenja koja predviđate? Kako će Europska komisija ispuniti svoje obećanje za financijske povećanje, dakle davanja za Libanon, Tursku i to je dok e, god su potrebne veće investicije da se nose sa tim problemom izbjeglica. Osim toga razmislite o koncentraciji tih sredstava i vaših investicija kako bi suzbili sukobe u regiji. Hvala vam lijepo. Hvala. Riječ sada ima gospodin Franki. Hvala lijepo. Hvala vam, hvala vam i na otvorenosti. Uvjeren sam da kad biste vi vas troje imali ovlasti, da bi kriza već bila riješena. Ali dopustite da izrazim svoje mišljenje. Europska unija ne pomaže izbjeglicama i samim time e, neuspjeh. I e, mi dovodimo u pitanje ono što Europa predstavlja i e, Federica Mogherini je bila pravo kad je rekla da naš, naše jedinstvo, nedostatak istoga, istoga zapravo e, se odražava u naše neučinkovitosti. Dakle, što učiniti? Trebamo uvjeriti naše prijatelje da migracija nije a, e, jednosmjerna ulica. Poljaci primjerice zaboravljaju da kada su stotine tisuća Poljaka bježale u Chicago, da su bili dočekani otvorenih ruku. To je nešto što ne bi smjeli zaboraviti. Trebamo odmah započeti diplomatske aktivnosti prema Siriji. E, Iran, Rusija, svi oni bi mogli biti zainteresirani za e, kraj ovog rata. Trebamo učiniti sve što možemo učiniti da bi e, se to je dogodilo. Gospodin Kirkop, hvala gospodine predsjedniče, bit ću kratak. Slažem se sa svime što je rečeno s onim što je rečeno, a to je da Europske unije i druge države trebaju pronaći način da uvedu dugoročni pristup kako tražitelji azila ne bi bili izloženi velikom riziku prilikom tranzita, ali i e, eksploataciji. 90. godina sudjelovao sam u programu za izbjeglice UN-a i e, zanima me što Europska unija želi napraviti, na, želi, će pokušati napraviti da potakne e, države članice, da pomogne izbjeglicama e, s obzirom na to gdje se sada nalaze. E, I to je jedni način da se riješi ova situacija koja je posljedica i kratkoročnog razmišljanja. Um, dobro, gospodin. Hvala gospodine predsjedavajući, samo ću ponoviti ono što su drugi već rekli, ali prije svega htjela bih znati zašto države članice odbijaju glasovati, odnosno odlučiti i kad planiraju donijeti odluku. I drugo, pitanje za komisiju, jer znam da sredstva i ovlasti su ograničena i ovisimo u velikoj mjeri o volji nacionalnih vlada zašto komisija na bolji način ne iskoristi instrumente koje ima na raspolaganju. Na primjer, čitala sam da je Mađarska spremna uvesti izvanredno stanje. E, oni prijete trogodišnjom zatvorskom kaznom izbjeglicama. Sigurno komisija može intervenirati u takvim situacijama. Države članice bi se bar trebale pridržavati e, međunarodnog prava i temeljnih e, ljudskih prava. Snow. Riječ ima sad gospodin Dias Despermera. Muchas gracias, señor. Hvala lijepo, predsjedavajući. Od jučer do, pa do 8. listopada proći će više od 20 dana, a još uvijek nemamo usuglašenost. Prema tome, tko će onda rješavati probleme? 23 dana bez jednog hitnog, makar privremenog rješenja. Tko će do tada zapravo ljude transportirati, hraniti, zagrijati, da omogućiti im najnužnije. To je jedno zapravo komplicirano pitanje. Jesam dovoljno stara, ali sjećam se od prilike situacije prije 20. godina kada je Milošević e, prognao ljude s Kosova. Ja sam doživio Crveni križ, Crveni polumjes, polumjesec i razne druge humanitarne operacije i situacije. I sad ne znam kako će se ovo izgledati, kako će ovo sve skupa se od razviti. Da li će u ovoj situaciji Grčka, Srbija morat se same snositi i hraniti ljude ili kako ćemo naći ta rješenja iz nužde. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući. Dozvolite da samo dva zapravo dodatna aspekta rasvijetlim kod tog velikog toka izbjeglica. Nakon što su Mađarska i Srbija već sad objavili da će staviti vojsku na svoje državne granice kako bi zaustavili izbjeglice da i Srbije ne prelaze u Mađarsku. Mislim da je to vrlo rizična politika zato što ti mm, konflikti neće samo iz, biti između ljudi, nego će upravo ti vojnici koji se pojave tamo na granici sazvati jednu veliku destabilizaciju. Osim toga, mislimo da bi to moglo potaknuti još puno veću krizu izbjeglica, a opći e, izbori se održavaju u najbližoj budućnosti u mnogim od ovih tranzitnih država. Zbog toga mislimo da je holistički pristup i puno partnerstvo zemljama na Balkanu kao i Turskoj i drugim zemljama oko Sirije nužno. Međutim, prije toga moramo ustoličiti vrlo vjerodostojne e, e, situaciju samo Europe. Hvala lijepo. Gospođa Dua sad ima riječ, izvolite. Hvala. Mislim da ste to sve jako lijepo rekli. Ja bih sada imala jedno pitanje predstavniku Knoja. Možete nam dati točne podatke o potrebnim pomoćima ovog trenutka kako bi se ljudima sada odma pomoglo dok ne dođu nekakva rješenja trajnije. Dakle, koliko je još potpore sada hitno potrebno kako bi pomogli zemljama u kojima se trenutno izbjeglice nalaze i one stižu. I postoje li neke brojke konkretne o tome koliko bi ljudi mi trebali, odnosno mogli prihvatiti ukupno u Europi. Ja ne želim sad tu biti ni u kom slučaju e, nekakva zapravo partnerica vijeća ili njihov tajni saveznik, ali ja zaista mislim da trebamo objektivne podatke, jer mi već mjesecima upozoravamo na podatke, parlament čini sve što može, ali mislim da ovo sada prelazi sve one granice koje smo do sada imali. Hvala lijepo, jedno pitanje povjerenika Vrmoplusu. I da li je neko jučer točno prebrojao glasove za vrijeme sastanka vijeća i da li bi postojala kvalificirana većina za glasa, izglasavanje da je to tako zatraženo. Sada pitanje gospođe Mogherini. Dakle, većina Sirijaca je prije nego što je došlo do Mađarske bilo u Grčkoj, pa prije toga u Turskoj. I sad moje pitanje je zar nisu bili ili su bili sigurni u turskim izbjegličkim logorima. I drugo, da li se smatrate da smo mi trebali puno prije poduprijeti Tursku s novcima da mogu tamo smjestiti ljude u nekakvim izbjegličkim kampovima? I što mislite sad e, što će biti pred izbor? Da s jedne strane imamo da li im treba pomoći da te ljude lakše zbrinu u tim izbjegličkim kampovima, a drugo da imaju ponovno dovoljno sredstava za i jaču borbu protiv krijumčara i kriminalaca koji švercaju i krijumčare te ljude kroz Tursku preko otoka i Grčke dalje. Zatim, ja pozivam komisiju da učini svoju dužnost i da nametne sankcije zemljama članicama koje odbijaju prihvatiti izbjeglica. A zatim, na taj način zapravo krše sve konvencije i zapravo oglaš, oglušuju se o temeljne vrijednosti Europske unije. Kao što je rekao i gospodin Guterres. Ja sam zadnjih godina provela puno vremena u Afganistanu i u regiji i tamo razgovarala o pitanju izbjeglica i o stanju uopće zbog kojih oni kreću i vrlo sam bila nesretna i uznemirena u zadnje vrijeme jer vidim da će jako puno više, će puno, puno više izbjeglice stići u Europu iz cijele te regije, i svih tih krajeva, ukoliko ne budemo više pomogli da se uklone uzroci na licu mjesta izbjeglice ne krene. Prema tome moramo koordinirati svoju pomoć i sa UN-om i om i moramo vidjeti recimo kako ćemo pomoći pešmergama i bojno ako treba da ne bi to situaciju primjerice tamo toliko pogoršali i u Afganistanu i u Siraku i u Siriji u cijeloj toj regiji kako ne bi ti ljudi krenuli još većim količinama uzbjeglica. Prema tome mi moramo pojačati taj sigurnosni sektor jer ako to ne bude tako mi nećemo uspjeti tamo zaustaviti daljnji nastavak izbjeglica, dakle pogotovo pešmergama moramo pomoći. Hvala lijepo gospođo Djerhaus. Hvala lijepo predsjedavajući. Ja bih se ovdje ograničila na jedno područje tog problema. Mm, posebno na one koji napuštaju svoju državu moraju je napustiti svoju domovinu zato što se zbog rata boje za vlastiti život. Iako oni de facto uopće ne žele napustiti svoju domovinu, nego se žele čim se opasnost makne što prije vratiti svoje kuće. O tima želim govoriti, tim ljudima. I sad takve ljude zaista ne možemo prepustiti s njihovoj sudbini. Ne možemo ih prepustiti i da, da kreću u te po život opasne e, putovanja s raznim organizacijama kriminalnim E, do Europe. Prema tome mi moramo tim ljudima pomoći. Znači u, moramo krenuti konkretno zatim i sa zemljama kroz koje ti ljudi prolaze. Znači moramo raspravljati o tome kako ćemo im dijelom čitavog puta kroz sve transitne zemlje osigurati put i olakšati im da budu sigurni. A sada o ovim izbornim kampanjama o kojima ste vi govorili. Vidite, Jimmy Carter je isto govorio o tome u prošlosti i recimo govorio da o ciparskim izbjeglicama kada je na Cipru bila rata i sukoba 978. Tada je Jimmy Carter govorio da će svi izbjeglice koji su prihvaćeni bili za vrijeme tih sukoba, da će se oni i vratiti, moraju vratiti svojim kućama na Cipru kada se smiri situacija. To je onda vrijedilo, ali mislim da to može dobrim dijelom i danas e, vrijediti i da će se e, isto tako ponašati prema ovim ljudima koji se trebaju vratiti u svoje domove jednog dana. Hvala gospođa Dabni. Prvo bih željela pozdraviti što je komisija bila vrlo proaktivna glede tog pitanja, posebno visoka predstavnica i povjerenika Solidarnost je naravno jedan korak u toj cijeloj problematici, ali jedan vrlo važan korak. Međutim, nakon onog što smo jučer vidjeli, nije jednostavno prihvatljivo da neke zemlje članice vjeruju kako to još uvijek nije njihov problem kojeg oni trebaju rješavati i njima razmišljati. S obzirom da dolazim iz Malte, onda je situacija u Libiji za mene posebno važna i bilo mi jako drago da tu vidim predstavnika Libije. Jer kriza u Libiji isto tako nije pomogla čitavoj toj situaciji. Ali nam se čini da sada ipak jest nakon ovog svih najnovih razvoja nekakav usuglašenje i sporazum zapravo pred nama i da će moguće biti sa Libijom surađivati. A Libija je jako važan partner za nas i sad ima jedna stabilna i jedinstvena Libija za nas strašno bitno. Eto, čini se da je to na putu. A zatim mislimo da je isto tako vrlo važno održati jedan otvoren dijalog i suradnju sa afričkim zemljama. I stoga moj apel na komisiju, molimo vas učinite sve da samit na Malti bude veliki uspjeh i onda se pozabavite apsolutno onim uzrocima zbog kojih ljudi kreću, jer to je onaj razlog za čitavu ovu krizu. Hvala, a sada sljedeći govornik je gospodin Kiček. Mr. Kiček. Nadam se da sam dobro izgovorio. Da li je opće ovdje? Nije tu. Dobro, onda sljedeći je gospodin Lopez Aguilar. Hvala lijepo, predsjedavajući i e, hvala vam na svim ovim iskazima koje smo danas čuli, izjavama naše visoke predstavnike, predstavnice i ostalih visokih gostiju. Naravno, danas ne smijemo podljeći emocijama, nego postaviti konkretna pitanja. Prvo, nedostaje konkretno konkretna politička volja kod država članica koje ne žele u vijeću ni na što pristati. Dakle, riječ je o tome da mi ne može, a komisija ne uspjeva tu onda ni provesti ni nametnuti poštivanje međunarodnog prava svih konvencija uključujući pravo na zaštitu progonjenih ljudi. Nadalje, Dublinsko sporazum čini se da je on kompletno u praksi mrtav, međutim šta će umjesto njega stupiti na djelo, na scenu? Mi trebamo jedan zakon o azilu jedinstven. Nadalje, sljedeće su financijska sredstva. Financijska sredstva nisu dovoljna, trebaju biti nadopunjena. Treba više uplatiti kako bi se doista prekinuo rat i prekinuli ti sukobi. I zatim jedna evropska pozicija treba jedno usuglašeno stajalište Evropske unije koje će se uglasiti, i sa UN-om i Vijećem sigurnosti. Hvala lijepo sada u u LD grupu, gospodin Palet, imate li kakvi? Nema ga. Dobro. Vidim da kolege odlasi. zadnji govornik, gospodin Jerike Kaneres, to je naš zadnji govornik, izvolite. Hvala lijepo. Jedan milijun više u Europi, pardon, više u jedinstva u Europi i više Europe u svijetu. To je otprilike rekao gospodin Juncker zadnji put da nam je to potrebno i u Europi i na svijetu. Pa se onda na vijeću nekako tu nagovještavalo da idemo tim pravcem. Međutim, čini se da smo krenuli sasvim drugim pravcem. Komisija i parlament nastupaju ruku pod ruku zajedno područjima svoje odgovornosti. I mi moramo čuvati taj savez kako bi sljedeća konferencija unutarnjih ministara unutarnjih poslova bio adekvatno pripremljen kao i sljedeći Europski summit. U tom smislu moramo pripremiti i adekvatno i samit Europske unije i Afrička država. Konferencija u humanitarnim mjerama također treba dobro pripremiti, ali dobro. Ono što nije ovdje kazano da nam treba još i dobro različan plan B koji će se primijeniti to sa agencijom UNHCR-om usklađen kojeg vadimo ako ne možemo postići sada još usklađenost među zemljama i njihovu privolu. S njima moramo prema tom planu B surađivati kako bi riješili pitanje izbjeglice za ovu hitnu mjeru. Hvala lijepa. Konačno imamo jednu kolegu koji je zbog nekih razloga preskočen. Dok je gospodin Brok ovdje predsjedao, Sad ću sad uzeti te kolege samo po jednu minutu koji su ne znam zbog kojih razloga preskočeni. Gospodin Palnil. Na jednu minutu. Hvala lijepo. ja sam se prijavio na samom početku. Da se samo vratim na izjavu visoke predstavnice, kao što ste rekli, moramo posebno koncentrirati pomoć prema zemljama u susjedstvu. E, to su zemlje koje su prihvatile više milijuna izbjeglica. Dok se životni uvjeti u izbjegličkim kampovima u Libanonu i Jordanu odvijaju tako teškim uvjetima, nastavit ćemo e, imati ljude koji će pokušavati doći do Europe. Dakle, ovaj paket e, mjera od više milijardi eura E, potreban je za hranu, za e, obrazovanje i za smještaj u tim izbjegličkim kampovima. Zaljevske zemlje i SAD također trebaju uložiti jednake napore kao mi u financijskom smislu Mislim da nije normalno da smo mi prije nekoliko godina imali milijarde eura i to smo uspjeli aktivirati u nekoliko tjedana kako bismo spasili banke, a nismo u stanju isto učiniti kako bismo spasili ljudske živote. Evo, mi smo prešli sve granice vremenske, zato moram prekinuti. Gospodin Castaldo, ja sam već rekao, imate po jednu minutu samo. Hvala lijepo, predsjedavajući. Da, mi smo govorili o tim pravim razlozima zbog kojih ljudi kreću u, migra... u migraciji i izbjeglištvo. Čisto diplomatski govoreno, ja naravno pozdravljam o tome da budemo diplomatski i da imamo širi pristup diplomatski, pogotovo sa bliskoistočnim zemljama i te regije. Međutim, sad je u pitanju i involvirati jače Rusiju i Iran, ne samo, ljudi, ne samo zemlje iz regije, jer je stanje toliko ozbiljno. A zatim htio sam govoriti o Sahari i afričkim subsaharskim zemljama, subsaharskim i saharskim zemljama. Jer je i tamo također e, velika migracija krenula i zaista se tamo treba krenuti o razlozima zbog kojih e, ljudi kreću na taj opasni put i Mislim, mi znamo šta je sve Afrika, to je u pitanju recimo jedna. Afrika je kontinent iz kojeg mi jako puno resursa vadimo i vadit ćemo ih i dalje. Prema tome tu bi trebali sa tim partnerima s kojima smo i poslovno vezani e, pokušati riješiti te uzroke i te razloge zbog kojih ti ljudi kreću. Hvala lijepo, a sada gospodin Žirek, zadnji govornik, apsolutno zadnji na jednu minutu, jedna minuta, izvolite. Hvala lijepo. Da bismo riješili ovaj problem, treba nam u prvo jedna točna definicija čitavog problema, da kažemo jedno čvrsto određivanje granica tog problema. Izjava komisije i govor predsjednika komisije Junkera o stanju Evropskoj uniji, kao i ono što je sada iznijela visoka predstavnica Mogherini, sve to nije dovoljno, to neće umiriti naše strahove i brige. nama trebaju novi legalni putevi kojima će moć dolaziti i imigranti u Europu, pogotovo oni koji žele doći kao zbog ekonomskih razloga. A druga je priča kako ćemo se boriti protiv onih svih ilegalnih organizatora putovanja i nam to je isto tako nešto što nas nimalo ne umiruje gdje se moramo puno učinkovitije boriti. Ali kao što kažem, i mi moramo zaista mi zaista moramo to spriječiti. A sada predsjedavajući uzima riječ. I Eli Šlajem zadnji, Eli zadnje govornica. Hvala lijepo predsjedavajući. Da, zaista. Gospodin Guterres, povjerenik UN-a, ima apsolutno pravo. Jer se čini da nije zapravo dobro što samo šest od 28 zemalja članica odradilo sve moguće 77% svih zahtjeva za azilom, a to nije pravedna podjela i tu je apsolutno gospodin Guterres u pravu. I mislim da ni vijeće nije dalo tu dobar odgovor. Zbog toga mi trebamo sada uvesti one obvezne kvote koje tražimo već od travnja kako bi ta teret bio pravedno raspodijeljen. Pogledamo tko je zašto odgovoran. Mi stalno govorimo o evropskoj solidarnosti, jer on se non stop razbija o egoizam nacionalnih zemalja, pojedinih nacionalnih zemalja. Hvala lijepo gospođi Mogherini što čini više na, za razvojnu politiku i što pokušava djelovati na razloge, uzroke zbog kojih ljudi kreću, pokušava jednu stabilnost uvesti u te regije. Mi imamo naravno osim političkih i moralne obaveze. Hvala lijepo. A sada gospođa Kolmar na jednu minutu minutu Evo ja na kraju imam samo jednu molbu koju trebam iznijeti. Ja sjedim i u odboru za proračun pa imam stvarno veliku molbu da te mjere koje su dakle ove hitne pomoći koje su potrebne u Srbiji i Mađarskoj i Makedoniji, molim da to odmah sada donesemo na proračunskom odboru te odluke, a ne negdje na zimu ili na proljeće kad prođe ova hitna situacija. A drugo, bez obzira o koja je pomoć ili susjedstvo ili zemalja u susjedstvu, ali činjenica je da imamo minus 400 milijuna eura u onom našoj rubrici, da kažemo, stavci za pomoć u susjedstvu. Pa to me skoro srce sklopilo. Prema tome moramo na vrijeme predvidjeti adekvatno povećanje tih sredstava kako bi mogli tu izbjegličku krigu već u samom početku zgrabiti i početi rješavati, a ne da ide sve posto kao obično. Hvala. Mislim da smo gotovi sa popisom govornika. A sada cijenjena gospođo, bi se se javili nakon što smo zatvorili popis govornika. Prema tome, vjerujte, ni mnogi drugi kolege i kolegice nisu došli do riječi, ali mi smo debelo, debelo već pre kršili naš vremenski okvir, prema tome sad bih riječ dao gospođi Kurdi koja je s nama i na bazi inicijative gospođe Venicijani i gospođo Kurdi imate riječ i molim bi vas jedan kratak prikaz stanja iz vaše pozicije. Hvala lijepo. Thank you everyone for Hvala, hvala što imam e, priliku govoriti danas pred vama. Iče e, sam uzme bila razočarana vijestima sveća ministara. Prekasno je za spas mojih nečaka i njihove majke. No, treba spasiti one tisuće koje stoje pred vašim vratima. Uistinu mi je drago slušala sam pozorno što ste rekli. To su zapravo riječi koje sam ja htjela reći. Ja računam na vas. Pomozite im. imam povjerenja u vas. Rekli ste sve ono što sam ja htjela reći. Thank you, Mrs. Cody. I think all our... Hvala. U mislima mi smo s vama i sa A sada riječ ima visoka predstavnica e, gospođa Mogherini. Hvala. Mislim da svi mi, unatoč na vremensko ograničenje, smo uistinu slušali ovo što je danas rečeno. To je zapravo, posljednje riječi bili su najvažnije cijelog današnjeg prijepodneva. Ispričavam se što ću biti emocionalna i što ću se pa, ovako, e, početi govoriti o svojoj prošlosti. Zapravo, riječ je ovdje slikama koje potpuno mijenjaju cjelokupno raspoloženje i atmosferu. Malta i Italija posljednjih godina suočavali su se sa takvim slikama. Nije to ništa nova. E, sve te žene, djeca, ljudi čije slike nikada nećemo vidjeti, svi oni postoje. I nadam se da ste nas uistinu pomno slušali riječi naših kolega iz e, Jordana, e, Tunisa, Maroka i drugih zemalja. Ne samo da ste ih čuli, nego da ste ih uistinu poslušali. Da ste shvatili u kakvom svijetu, okruženju, u kakvom susjedstvu mi ovdje živimo. Naravno da trebamo i možemo učiniti više. Naravno, zajedno možemo učiniti više, a u potpunosti se slažem. Moram se osvrnuti i na pogreške koje smo napravili. Pogreške iz prošlosti, iz sadašnjosti, ne samo pogreške Europske unije, jer ono što se događa u Siriji zapravo nije samo pitanje Europske unije, nego i to pitanje i ravnoteže u regiji. Dakle, moramo se svi suočiti sa ovom dramatičnom situacijom u ovoj e, regiji, u ovoj zajedničkoj regiji. Riječ je o jednoj europskoj regiji, riječ je o sredozemnom moru, o blizom istoku, no to je sve naša regija i moramo preuzeti odgovornost za tu regiju kao europljani. I da, nije baš da e, se, da, da čujem puno riječi protivljenja. E, Dimitris je taj koji to možda e, sluša, no činjenica da još uvijek činjenica da i još uvijek, kao što je on rekao, Eh, da smo jučer ipak čuli neke dobre vijeste. Da, dakle, ja ću reći, eh, mi nismo ujedinjeni, ne govorimo jednim glasom, nemamo konsenzus. Ja mislim da većina europljana, većina zemalja, članica, vjerojatno kao i većina ovdje prisutnih ovdje u ovoj prostoriji, stoji iza danog prijedloga. Ja Mm, se dobro sjećam jedne rečenice koju je Antonio rekao mm, na kraju svog posljednjeg mandata i na jednoj drugoj funkciji u institucijama. E, rekao se mi sljedeće. E, saznala sam da postoji velika razlika između biti na vlasti i e, koristiti e, tu vlast. Dakle, to je vrlo važno. Važno je jednostavno da shvatite koju moć imate i da koje instrumente možete koristiti. Dobro, sada imamo instrumente, imamo instrumente koji su predviđeni i u ugovorima, imamo političku odgovornost Politička odgovornost je uvijek znači i odgovornost e, iskoristiti moć koja nam je na raspolaganju i u vijeću. Ne znam zašto to ne bismo napravili. Nisam ja koja treba donositi odluke po tom pitanju, no sjećam se da u istoj ovoj prostoriji prije godinu dana ste, su mnogi meni postavili pitanje zašto se ne koriste instrumente koji su predviđeni ugovorima, pogotovo kada je riječ o sigurnosnoj vanjskoj politici. A ja sam odgovorila, ja sam spremna tijekom svog mandata iskoristiti te, e, koristiti te instrumente, no mm, to se odnosi na meni moju odgovornost, ali naša odgovornost je se svih nas je da iskoristimo instrumente koji su na raspolaganju, jer e, riječ je o životima, e, riječ je o milijunima, jer nije samo riječ o onima koji stradavaju, gube živote, riječ je i onima e, koji su nevidljivi, ali su u bijegu, neovisno tome gdje se nalaze u izbjegličnim kampovima, u Jordanu, u Libiji ili negdje drugi. Treba govoriti s njima, moramo znati o čemu govorimo. Ovdje je e, riječ i o Europskoj uniji. E, nisam zabrinuta zbog različitih mišljenja o e, samoformatu vanjske politike. Da, imat ćemo tu rasprave, rasprave u Sirije, o Rusiji, o raznim drugim pričama iz prošlosti i ovih 0,7% za e, pomoć zemljama u razvoju. Da, imam razmice, o kompromise, postoje različita mišljenja na ovo čemu ovdje govorimo jeste opstanak i postojanje Europske unije i mislim da moramo shvatiti koliko je hitna situacija. To je situacija koja se tiče i izbjeglica, ali i naše budućnosti kao Unije. Jesmo li mi Unija ili nismo? To je ono pitanje na koje moramo dati odgovor. Postavljena su mi ovdje i konkretna pitanja od koje ne želim previdjeti samo kratko. Jedno je bilo je o EUNAV for medu, Prva faza će se odvijeti samo u međunarodnim vodama u ovom trenutku, znači ne u libijskim teritorijalnim vodama, a osim ako uspostavimo partnerstvo sa libijskim vlastima s libanskim <laughs> vlastima. Dakle, mi se e, radimo suradnje u budućnosti i nadamo se da ćemo u prenarodnim danima postignuti dogovor i sporazum, no sa strane Europske unije neće se poduzeti ništa izvan teritorijalnih, e, izvan međunarodnih voda u teritorijalnim vodama bilo koje zemlje bez prethodnog dogovora i sporazuma. To je e, svima nama jasno. Drugo pitanje, pitanje je bilo uloga Europske unije u pogledu Sirije. O tome smo, e, sam razgovarala sa e, o tome smo vodili razgovore prije nekoliko dana o uspostavljanju kontaktne skupine koja treba obuhvaćati sve regionalne e, sile koje mogu, imaju utjecaj ili mogu imati utjecaj na krizu. Mislim da to Europska unija može odigrati važnu ulogu, ali vodeću ulogu samo tome ima ujedinjen, imaju ujedinjeni narodi. Dakle, mm, on, dakle, ono kada je riječ o Libiji, ono što želimo napraviti i jeste da iskoristimo svu našu moć, utjecaj, instrumente i mm, važnost, našu važnost e, kao e, igrača kako bi e, se dakle podržao rad UN-a dakle, i u vođenju ovih e, pregovora što je sa Rusijom, je li će ono sudjelovati u tome? Da, kao što je sudjelovala u razgovorima sa Iranom to je pomoglo, no može li to dovesti do jednog drugačijeg pristupa e, da Rusija sudjeluje u drugim da o tome ne želim da se povuče raspravu. E, no, nadam se, mislim da Rusija može imati konstruktivnu ulogu na bliskom e, srednjem istoku, no to ne mijenja ništa u pogledu naše politike prema Rusiji i Ukrajini. Posljednja točka, nešto što je Antonija već rekao, a ja to još jednom želim naglasiti. Europska unija i pristup protiv teže to zapravo nije vojni pristup, postoji i određena vojna komponenta E, u kojoj sudjeluju nepojedne zemlje članice, međutim e, ključni element jesu razgovori kao što je kolega prijateljice dana to također rekao, stoga zahvaljujem i Danu na svemu onome što čini po ovom pitanju. Zapravo dakle, ovdje je riječ o razgovorima o e, porukama koje se mogu odaslati. Riječ je o zaštiti e, manjina, o suživotu, unatoč svim razlikama. Ako mi kao europljani e, ne zanemarimo upravo to, a to je suživot različitih e, skupina uz zaštitu ljudskih prava, onda E, kako možemo zaštiti našu ideju, e, naše ideje. To zapravo je ono što gdje možemo pružiti našu podršku, podršku koja je od velike važnosti. Ako zanemarimo ove ključne komponente, onda zapravo ne vidimo cijelu sliku. Mislim da je Antonio tu dobro ukazao na našu odgovornost. Dakle, mogućnost suživota u različitosti, u vjerskoj, nacionalnoj različitosti. To je zapravo, to je zapravo naša prošlost. Ako to zanemarimo, o čemu da govorimo kada govorimo o zaštiti manjina na Bliskom istoku? Hvala. Hvala Federica na ovim riječima i ponekad mislim da E, što, ponekad razmišljam zapravo što je tu opasnije e, za nas, e, um, dakle spasiti živote ili um, zapravo zatvoriti oči. Ja mislim da odgovor treba biti, pravi odgovor bi trebao biti spasiti živote. Riječ ima gospodin Avramopoulos. Uistinu mi je žao što nemamo dovoljno vremena da povedemo raspravu o tome, no evo dopustite dva komentara. Ova kriza, kriza ovo, ovih je razmjera, bila je dovoljna da ugrozi temeljne vrijednosti naše Europske unije. Mi smo na, u našoj odgovornosti, svi smo mi odgovorni da branimo naše temeljne vrijednosti. Stoga, poštovani zastupnici, molim vas da iskoristite sav svoj utjecaj, utjecaj koji imate na svoje nacionalne parlamente, nacionalne eh, vlade, da pruže podršku komisiju u eh, njenom radu. Komisija je bila aktivna od samog početka. Rekao sam na početku da na temelju, e, zahvaljujući vaše podršku, smo uspjeli vrlo brzo napredovati. Ovo je situacija bez presedana, e, situacija koja nadilazi kapacitete institucija Europske unije, ali i svih e, zemalja članica. No mi moramo pokazati da uistinu možemo odgovoriti na ovaj stoljetni izazov, jer ovo je uistinu globalna kriza kriza tog globalnih razmjera, kriza e, koja poziva sve nas na odgovornost. E, puno sam razmišljao o trećim zemljama, bio sam u Egiptu, Jordanu, Tunisu, bio sam i u Turskoj i vidio sam slike koje, vidio sam prizore koje vi nikada nećete vidjeti, osim ako osobno odputujete tamo. Tu se slažem sa Frederikom, stoga je za vas uistinu važno da posjetite ta mjesta. U pojedinim zemljama, kao primjerice u zemljama koje sam upravo e, nazvao, e, naveo, ili u Grčkoj, ili e, na Siciliji, zapravo tamo imate ljudi koji nikada neće biti ovdje da nam ispričaju svoje priče. I onda čujemo 3000 ljudi e, se utopilo u sredozemlju. Međutim, to nisu prave brojke. Brojke su puno veće i brojke će biti puno veće dok god imamo ljude koji očajavaju i žele napustiti svoju zemlju i doći u Europu. Europa mora biti otvorena. I, i upravo u, u tom pogledu se u potpunosti slažem da e, temeljna načela o kojima je govorio i e, kolega Guterres, dakle moramo poštivati načela iz povelje o temeljnim e, pravima. I time dolazim do dva važnog pitanja. Sva su pitanja bila važna, ali evo ja sam zabilježila nekako smatram vrlo važnim e, koja zapiru samo biti današnjeg sastanka. Schengen. Te e, je zapravo, je zapravo najveće postignuće u Europskoj uniji. To je ono o čemu smo svi e, sanjali u mladosti, da imamo ujedinjenu Europu bez granica. I ne bismo smjeli dopustiti da se e, dovede u pitanje šenjenski sporazum. I Sada, ovo što imamo u Njemačkoj, privremena suspenzija Schengena, to e, je odredba, to, to, to je zapravo privremena odredba, privremena mjera koja neće dugo potrajati. Nadam se, međutim, Schengen neće preživjeti bez solidarnosti. Stoga, situacija u kojoj se trenutačno nalazimo i predstavlja test i za opstanak Schengenskog sporazuma. Akcijski plan, da, vi ste toga svjesni. Akcijski plan eh, su borbe protiv krijumčarenja. Da, vi ste sudjelovali kada smo ga predstavili. E, taj plan je do, vrlo uravnotežen i ja sam uvjeren da će polučiti rezultate. Međutim, vrlo je važno e, surađivati i sa trećim zemljama i po tom pitanju Frederika je uistinu odrađuje odličan posao. To je samo jedna dimenzija ovog osjetljivog pitanja. To se treba sagledati i u kontekstu e, svih onih e, napora e, dakle, s ciljem spašavanja života. Dakle, to moramo, moramo regulirati migracije, no će su zapravo ono što je najveći problem koji trebamo riješiti. Potom, zemlje zapadnog Balkana. Dakle, i e, migracijska politika u tim zemljama. Mi im pružimo podršku po tom pitanju, postoje projekte kao što je integrirano upravljanje granicama, potom prihvatni centri za izbjeglice i e, tražitelja azila, te podrška u borbi protiv krijumčarenja ljudima. Tijekom o, e, tijekom krize u bivšoj Jugoslavijskoj republici Makedoniji e, komisija je pružila veliku pomoć i kada je riječ o humanitarnoj pomoći. Sada imamo nekih 1,5 e, milijuna eura kada je riječ o izbjeglicama u Srbiji nekih 8 milijuna eura bit će raspodijeljeni na druge balkanske zemlje te Tursku. Mi vas želimo, želimo, želimo naglasiti da je važna suradnja sa drugim zemljama, sa Frontexom, sa međunarodnim organizacijama te i e, također UNHCR-om. Mađarska. Da, vrlo smo osjetljivi kada čujemo što se događa u Mađarskoj. Komisija je potpuno svjesna toga da Mađarska namjerava promijeniti svoje zakonodavstvo vezano uz sustav azila, međutim o tome mi nemamo najnovih informacija. Prije dva Dakle, za dva dana putovat u Budimpeštu na novu rundu razgovara sa mađarskim vlastima. I za zatvorenih vrata mi ćemo govoriti o govoriti istinu. I mislim da, ovo smo čuli riječi, da se zemlje članice treba preuzeti svoje dio odgovornosti. I mislim, sinoć prije zaključenja sastanka bio sam uistinu, mm, dakle, mm, uistinu obratio sam svima i rekao da sve te članice moraju preuzeti odgovornost. Ovo nije trenutak u kojem trebamo početi kriviti jedne druge. I stoga mm, molim vas da ne imenujete imena, jer za mene je najvažnije da uvjerim vlade svih europskih nacija da usvoje filozofiju te one politike o kojoj smo mi predložili prije godinu dana da Europska komisija je bila gotovo optužena da nije to napravila onoliko koliko je mogla napraviti no godinu dana kasnije. Mogu reći da je komisija preuzela vodstvo. Mi smo ovdje da bismo branili vrijednosti Europske unije i ne smijemo zaboraviti da Europska unija temeljem ugovora jamči treba, ima zadatak jamčenja i zaštite ugovora. I e, stoga ne smijemo dovoditi u pitanje Europsku uniju, mi smo svi ovdje, sve tri institucije, e, komisija, parlamente i vijeće i nadam se da će i vijeće pratiti put kojim smo mi krenuli, e, zaštita temeljnih europskih vrijednosti je ono što je vrlo važno, na čemu moramo raditi, bilo kao pa, zastupnici u parlamentu ili članovi komisije. Hvala. E, hvala. Gospodin Guterres. Ja ću vrlo kratko odgovoriti na postavljena pitanja. Spomenuli ste rizik infiltracije terorista. Naravno da ta opasnost postoji, ali je minimalna teroristi koji dolaze iz Europe, borci koji dolaze iz Europe idu zrakoplovima, imaju lažne putovnice, a ponekad i prave putovnice. Zašto bi išli brodom koji može potonuti i onda hodati stotine kilometara da bi došli do neke evropske zemlje? Zašto bi davali otiske prstiju. Mislim da to nije najbolji pravac za dolazak terorista. Naravno da opasnost postoji i upravo zato imamo centre, krizne centre koji će također imati sigurnosnu provjeru. Što se tiče kvota i sekundarnih, e, sekundarnog kretanja, mislim da moramo čuti mišljenja i želje ljudi kada govorimo o preraspodjeli i trebamo mobilizirati društvo kako bismo osigurali visoko kvalitetnu integraciju tih ljudi. Zatim, daću vam jedan primjer zakonitih e, puteva dolaska u Europu. Mi smo u Turskoj otvorili 58, e, dali smo 58 stipendija dvjestotinjak sirijskih studenta se prijavilo kada bi Evropska sveučilišta mogla dati e, stipendije i kada bi im zemlje dale studentske vize, to bi bio vrlo koristan instrument i bi se i to bi bilo usmjereno na jedan ključni segment društva u Turskoj. Što se tiče e, sukoba i kršćana koji su žrtve kao izbjeglice, da, jasno je kada dođe do međuvjerskog sukoba da postoji opasnost da se isti sukob preseli u izbjeglički kamp. Međutim, e, to se pokazalo vrlo manjim rizikom nego što se moglo očekivati i zato želim pohvaliti vlade u Jordanu, Turskoj i Libanonu koji su uistinu dali sve od sebe da minimaliziraju taj rizik. Većina kršćana u Turskoj, Jordanu i Libanonu pa i Iraku zapravo su naišli na dobrodošlicu i na jedno vrlo pozitivno okruženje usprkos nekim incidentima. Što se tiče apela za sirijske izbjeglice, niz međunarodnih organizacija je to učinio. algunos, eh, algunos meses. Dakle, <clears throat> dakle, trebamo nam ona razina kako smo imali prije nekoliko mjeseci, a koja je tu potreba kada je riječ o prihvatu i tu smo napravili analize i analizirali smo sve ono što bi tu zapravo bilo potrebno, jednu dubinsku analizu. Rekli smo 10%. 10% bil bi možda najbolje rješenje za ponovno, kada je riječ o ponovnom naseljavanju. Međutim, tu zapravo ne možemo sada reći ništa o tome na koji Dopustite mi još e, nekoliko završnih riječi. Mnogo smo govorili o solidarnosti. Ne želim biti ciničan, međutim, sada je u pitanju mnogo više od solidarnosti, a to je naš vlastiti interes, prosječeni interes. Nije problem u tome što zemlje koje odbijaju pokazati solidarnost to rade na vlastitu dobrobit, one to rade na štetu svojih vlastitih interesa. Europa se suočava sa velikim brojem izazova u gospodarstvu, u svjetskoj eh, sigurnosnoj situaciji, u humanitarnom kontekstu ili će Europa ostati jedinstvena u svim tim situacijama ili će postati i relevantan čimbenik u međunarodnim odnosima. Hvala. Hvala lijepa. Želim zahvaliti Federiki Mogherini, gospodinu Avramopoulosu i gospodinu Leterešu što su izdvojili vrijeme i zahvaljujem na strpljenju, zahvaljujem i vama kolege na raspravi koja je bila kvalitetna, mislim da nas je usmjerila u pravom smjeru i zahvaljujem kolegama iz zemalja sredozemlja od Turske do Maroka. E, što su se odazvali pozivu. Međutim, želim iznijeti jedan komentar. Svi znamo koji su nedostaci. Međutim, ne pomaže nam da samo razgovaramo o tome. Ako sam dobro shvatio jučerašnji ishod sastanka, riječ je o tome da trebamo apelirati na vječer da se koristi metodom kvalificirane većine i da se pokrene zakonodavni postupak u što kraćem roku. Parlament je za to spreman. Ponekad imamo i tri sastanka tjedno. To je bio slučaj kada smo razgovarali o krizi u Grčkoj. Zašto sada da sada čekamo još četiri tjedna da održimo sljedeći sastanak? Mislim da bi vijeće ministra unutarnjih poslova trebalo držati sastanak ranije, a ne 9. E, listopada i donijeti odluku s obzirom na to koliko je situacija hitna. Hvala svima. we have now a short panel with Mrs. Valentin, with NGOs. Please stay here. Imamo još jedan panel s nevladinim udrugama. Molim vas da ostanete u dvorani. Još nismo završili. Thank you Eh, bueno, por favor, vamos a intentar escuchar sobre todo las personas que han venido de fuera. U redu, sada ćemo predstaviti posjetitelje koji su nam došli na ovaj panel. Molim vas da saznate mjesta ako namjeravate ostati u dvorani. Ako želite otići, onda vas lijepo molim da što prije iziđete. Kao što znate, nakon uh, ove situacije koju smo raspravljali, koja je uistinu dramatična, jedini tračak nade koji se pojavljuje su aktivnosti nekih humanitarnih uh, udruga i agencija koje su prisutne na terenu, na granicama, koje tamo pružaju pomoć ljudima koji čekaju na prelazak granice ili su već prešli granicu. Neki od njih su na putu nekoliko mjeseci. Htjeli smo organizirati razmjenu mišljenja s tim agencijama koje mnogo rade dobivaju malu pomoć, a daju nadu izbjeglicama koji još zapravo nisu niti stekli status izbjeglica. Tu je Lindis Hurum iz Norveške. Ona je koordinatorica za operacije spašavanja na sredozemlju Lječnika bez granica. Odmah ću dati riječ, budući da nema mnogo vremena. E, hvala vam još jedan put e, što ste se odazvali našem pozivu. Hvala što ste me pozvali. Ja ovdje predstavljam ne samo MSF, nego i sve one koje sam susrela na brodu i moram reći odmah eh, da sam razočarana što je polovica zastupnika napustila dvoranu i otišla na ručak. Mislim da je glas ljudi koje sam eh, ja susrela vrijedan da se čuje. U Sudanu sam, eh, naime na jednom od čamaca sam susrela jednog Sudanca koji je spašen sa gumenog čamca na brod, međutim još uvijek je bio preplašen i imao je hlače i majicu i vidjela sam isto tako da ima um, tragove opušaka cigarete na rukama i e, rekao je ako me vratite u Libiju ja ću skočiti u more. I Takve priče slušam u ovih posljednjih tri tjedna koliko sam e, provela na čamcima. Dakle, svi žele otići iz Libije, a ako nemate isprave, ako nemate novac, e, možete samo raditi kao rob ili pak e, pokušati osloviti na jednu od tih opasnih čamaca. Dakle, ono što mi ljudi kažu je da i onako bih e, poginuo u Libiji, prema meni postupio kao prema životinji. Ja sam vidjela te ljude, oni istinu, na njima se vide tragovi e, toga što ih se drži u robstvu, tu, one su i žrtve, neke od njih su žrtve silovanja i tako dalje. I moram priznati da me to iskustvo istinu dirnulo i intenzitet e, operacija spašavanja E, je vrlo velik i mi srećemo na stotine ljudi na čamcima koji, koji su koji, koji bi mogli potonuti i uistinu e, kada vidim osjećaj olakšanja na licima tih ljudi koji su spašeni, to je nešto što me duboko dirne. E, dva dana smo proveli s tim ljudima na putu natrag prema Italiji i taj bliski kontakt s ljudima mi je bio nevjerojatan. Čula sam njihove priče. To nisu brojke, to su ljudi, bake, djedovi, braća i svatko od njih ima svoju priču. Ali e, svima zajedničko je da se boje vlatiti vlastiti život i da je jedini način da spase život da se ukrce na te čamce. I htjela sam vam ispričati ovu priču jer mislim da morate čuti. Mislim da treba promijeniti diskurs u ovoj situaciji i mislim da svi moramo biti dovoljno skromni i shvatiti da su to ljudi poput nas i da smo i mi mogli biti u njihovoj situaciji. Tek tada ćemo se htjeti stvarno angažirati i početi djelovati. Dakle, mislim da e, isto tako želim spomenuti Anan iz, Anana iz Nigerije koji ima četiri godine koji je otišao pred e, Boko Haramom sa dvoje braće i roditeljima. Ima vrlo velike oči dva dana na tom e, čamcu tražio je, e, pokušavao je pronaći majku, ali nije pronašao jer je ona stradala na gumanom čamcu. Nismo stigli, ali prekasno. Pet ljudi je već poginulo zbog, e, zato što su deh, dehidrirali, a jedna od njih je bila njegova majka. Njegov otac i dvoje braće su nastavili put prema Europi kako bi tamo pronašli zaštitu, bez majke. Njihova tuga uistinu je bila u kontrastu sa srećom ostalih koji su bili spašeni. Jer e, što vrijedi sve kada jedna osoba nije s vama? U istom čamcu su e, je dvoje ljudi bilo u nesvijesti i uspjeli su ih reanimirati i spasiti, međutim njih Petro nije imalo tu sreću. Želim također da e, shvatite priču Džemandea, ima 18 godina, kojega, njega bi se moglo okarakterizirati kao ekonomskim migrantom iz zapadne Afrike. Sada ću ispričati njegovu priču. On je otišao iz obale Bjelokosti 2011. godine bježeći od rata sa svojim e, stricem, budući da su mu roditelji već poginuli bili u tom trenutku. Ne znam kako je završio u Libiji, međutim završio je tamo i tamo je njegov stric ubijen a posljednjih e, nekoliko godina kao maloljetnik proveo u Libiji. Isto tako su se mogli vidjeti ožici od e, opušaka i ozljede zato što ga je netko prebio metalnom šipkom. A nakon što smo sve iskrcali u Italiji, Um, htjela bih nešto reći o tome kako se vrši liječnički pregled. Oni dobiju brojke i onda ih se pregledava e, zbog bolesti i onda im se daje liječnička pomoć. Dakle, objasnila sam da ako ima nešto u džepu, da mora to izvaditi. I on je izvukao iz džepa jedan papirić koji je razmotao, polako ga je razmotao i tu je bila slika njegovih roditelja kako drže Bebu. A ta Beba je on, Džemande. To je jedino što ima u životu. Nema nikakvu prtljagu, nema cipele, ima samo tu sliku svojih roditelja kako drže njega dok je bio dijete. Džemande nije samo mladi Afrikanac koji traži bolji život e, u Europi. On e, bježi da spasi život, bježi iz Libije kako bi spasio život. To su samo dvije stotine priča koje sam čula i to vam ilustrira ljudske i zdravstvene posljedice koje oni imaju. Kao što znate, Libija je opasna tranzitna zemlja, osim e, psiholoških trauma. E, čuli smo također priče o ljudi koji su bili oteti ili držani u robstvu. Dakle, jedini put je putem mora, a ako e, se oni koji prežive imaju ozljede zato što je, su brodovi prekrcani. Što se tiče ovih čamaca, e, sve koje sam vidjela, mislim da niti jedan od njih ne bi došao do Italije, oni bi se svi prevrnuli i potonuli, svi bi poginuli zato što nema dovoljno vode, nema goriva, nema ništa što bi omogućilo da ti čamci dođu do obala Italije. Prošlog petka je MSF uputio otvoreno pismo europskim čelnicima u kojem stoji da treba osigurati siguran prolaz. To je jedini način da se zaustavi ovaj neprihvatljiv, nedostanstven način postupanja prema ljudima koji bježe da spase život. Mi radimo već 15 godina s migrantima u Europi, no sada imamo više timova na terenu nego ikada u Italiji, Grčkoj, duž e, čitave, čitavog migrantskog pravca na granicama i svakog dana vidimo posljedice te nehumane politike. Želim apelirati na e, vaš na vašu humanost. Ne radi se samo o učinkovitosti, o e, tehničkoj kompetentnosti i o riječima koje smo danas mogli čuti. Radi se o solidarnosti o, i o minimalnom poštovanju prema ljudskom životu i nastojanju da se stvori prostor da uistinu budemo pravi ljudi. I to je ono što pokušavamo činiti na čamcima. Mi ne nosimo niti e, rukavice. Želimo im pružiti barem 48 sati e, zaštite i dostanstvenog života. Mnogi su mi rekli da im se već dugo nije dogodilo da im se neko nasmiješio. Dakle, radi se o tim ljudima ja ću i dalje nastaviti prenositi njihovu poruku. I nadam se da ćete reći kolegama koji su otišli na ručak ove priče koje sam vam ovdje prenjela. E, situacija je vrlo hitna i to je jedna e, izvanredna situacija koja se odvija pred našim očima. Ja ne vjerujem da su države e, pune su osjećanja, ali mislim da ljudi jesu, svi naši donatori daju nam novac i pokazuju nam da nam žele pomoći isto tako građani Europe pokazuju suosjećanje. Sada je trenutak da države i Europska unija pokažu više suosjećanja. Hvala. Muchísimas gracias. Voy a dar rápidamente la palabra. Puno vam hvala. Sada ću dati riječ ostalim govornicima. Hvala vam puno, gospođo Hurum. Samo bih htjela gospođi Hurum da se potpuno slažem s njom što je indignirana zbog ove situacije. Javno ću to reći. Organizacija ovog saslušanja bila je vrlo složena. Htjeli smo razgovarati s predstavnicima e, zemalja s druge obale Mediterana. I možda ova tema nije tako mm, visokog profila, pa ovom saslušanju nije dana pozornost i težina koju zaslužuju. To zapravo sve je na odboru za vanjske poslove i puno je ljudi se javilo za riječ, razumijem to, teško je držati se programa, ali doista sam zgrožena kako je, koliko je vremena ostavljeno za ovaj sastanak. Vi ste ti koji ulažete napore. Vi ste ti koji pomažete izbjeglicama. Ovo što ja govorim je javno i snima se. I u okviru svojih nadležnosti tražit ću da se osigura da se ovako nešto više nikad ne ponovi. Ispričavam se. I video zapis i video snimka s ovog sastanka bit će um, podijeljeni, ali se u potpunosti slažem sa vašom ocjenom situacije i vjerujem vas da se to više nikad neće ponoviti. Svakako neće u našem odboru. Mi ćemo imati um, saslušanje koje će se isključivo baviti humanitarnim pitanjima. jer mislim da e, ova tema i vaš rad zaslužuju puno poštovanje. Sada bih htjela dati riječ gospođi Aniti Kinsilehto. Ona je iz Finske, članica je izvršnog odbora Euromediteranske mreže o ljudskim za ljudska prava. Izvolite. Hvala vam. Hvala svima vama koji ste ostali ovdje kako biste e, nas čuli. Doista mi je drago što imam priliku doći ovdje i govoriti onome što nas brine, a ja ću govoriti u ime naše mreže. Doista ovo je trenutak bez presedana koji može predstavljati i priliku da se e, radikalno promijeni europski pristup e, azilantima, odnosno migrantima i izbjeglicama. E, izbjeglice su prava ljudska e, bića i neovisno o tome imaju li pravo na međunarodnu zaštitu ili ne. Svakodnevno se suočavamo sa tragičnom sudbinom ljudi koji bježe iz svojih domova. Primijetili smo da je došlo do podizanja zidova i zatvaranja e, granica, čime se krši načelo mobilnosti, odnosno slobodnog kretanja. zidovi se grade ne samo između, na granicama između država članica, već isto tako i između e, Grčke, Bugarske i Turske, te Španjolske i Maroka, ali isto tako između Izraela i Egipta, te Alžira i Maroka dakle na južnoj strani Mediterana. Također smo primijetili solidarnost građana na sjeveru i na jugu koji e, shvaćaju da su e, izbjeglice ljudska bića koja, čija se ljudska prava trebaju poštovati. Mi smo pripremili naše stajalište i distribuiramo ga. Ono sadrži, sadrži niz preporuka. E, Libanon i Jordan preuzimaju najveću e, odgovornost i najveći teret ove krize, za razliku od Europe koja e, nije otvorila E, vrata u proteklih nekoliko godina bilo kakvom značajnijem broju ljudi. Puno više se treba napraviti, ako ništa, e, samim time da se pruži potpora Jordanu i e, Libanonu. Potrebno osigurati zakonske i sigurne rute za izbjeglice. Kad je riječ o sirijskim izbjeglicama, treba povećati e, broj izbjegličkih centara, te treba stvoriti preduvjete da ljudi koji su, kojima već odobreno preseljenje više ne moraju čekati na to. E, ispregovarani planovi premještanja tražitelja azilanata e, u različite države članice trebaju biti poduprte sa kvotama za prihvat izbjeglica koji su već u drugim zemljama. Ima više od 4 milijuna izbjeglica iz Sirije, a brojke rastu u svakom trenutku. Međutim, htjeli bismo također reći da ove kvote za preseljenje ne mogu ići na uštrb drugih izbjegličkih zajednica. S, obz koji su možda već u drugim eh, mjestima već neko vrijeme i čekaju na preseljenje. Dakle, ne smijemo zaboraviti na ljube koji eh, bježe iz drugih zemalja sukoba i diktatura kojima se, gdje se ljudska prava krše svakodnevno. Više od pola milijuna izbjeglica prema UNHCR-u su zapravo prema e, brojkama, dakle nevladane organizacije drže da su e, da je broj izbjeglica e, puno veći od procjena UNHCR-a, dolaze iz Somalije iz drugih zemalja. Ti ljudi nemaju pristup tržištu rada, obrazovanju ili besplatnoj liječničkoj skrbi. Budući da nemaju riješen status, izloženi su brojnim E, rizicima, diskriminirani su i žrtve su rasizma od, od domaćih zajednica. Sirijske izbjeglice trebaju se uvrstiti u već unaprijed postavljene nacionalne kvote i treba uvrstiti i e, palestinske izbjeglice u e, postavljene kvote. Koristimo i druge mjere koje već postoje kako bismo otvorili pristup europskom teritoriju, poput korištenja humanitarnih e, viza i tako dalje. Treba olakšati spajanje obitelji za izbjeglice iz Sirije, za one koji već imaju članove obitelji koji su već u Europi. I boravišne dozvole također trebaju biti dugoročne kako bi omogućile spajanje obitelji, kako članovi obitelji ne bi ostali u tranzitnim zemljama ili u Siriji gdje im se krše ljudska prava. Naša mreža je oduvijek zagovarala da sve mediteranske zemlje ratificiraju relevantne konvencije na primjer UN-ovu konvenciju o izbjeglacima iz 51. godine ili e, konvenciju 67. godine, te da uvedu zakon o e, azilu s odgovarajućom procedurom. E, postoji i zakon o međunarodnoj zaštiti iz 2013. godine koji je stupio na snagu godinu dana kasnije. Organizacije civilnog društva su dio tog cijelog procesa od početka. Međutim, naše članice u Turskoj kažu da bi pro, provedba ovog ambicioznog zakona zahtijevala cijelu vojsku odvjetnika e, kako bi se mogla iskoristiti pravna sredstva koja su uvršena u taj zakon. Prihvaćanje zakona nije dovoljno da bi se zemlja smatrala sigurnom za sve osobe potrebno je hitno uzeti u obzir e, nestabilnost regije te znati da e, održiva zakonska reforma pravila o azilu je često potrebna čak i kad postoje zakoni, a to se e, posebno vidi u odnosu između Europske unije i Turske. Stoga nas brine predložena lista sigurnih zemalja na kojoj se među ostalim nalazi i Turska. Stoga smo kritični prema ideji da se Turska i dalje smatra sigurnom zemljom za bilo koga, pogotovo s obzirom na eskaliranje e, nasilja, ne samo na istoku te zemlje, već i u većim gradovima poput Alanije. Sada nekoliko riječi o Maroku, koji se manje spominje u vijestima, ali koji predstavlja još jedan primjer sukoba gdje se provode reforme, ali pristup ekonomski i socijalnim pravima nije zajamčen. I zdravstvena skrb i dalje je nešto što, je, što pružaju međunarodne organizacije, ovisno o tome gdje se nalazite. htjela bih rekli, htjela bih reći da znam da se zapravo mi ovdje bavimo migrantima i migranti ne uključuju samo izbjeglice. Izbjeglice naravno imaju posebna prava i trebaju imati zakoniti pristup europskom teritoriju, ali treba više toga poduzeti da bi se izbjegle ove nepotrebne e, smrti i patnja i nepotrebne povrede međunarodnih e, propisa. Ono da se doista bojimo da će e, vojna operacija u Libiji samo poskupjeti putovanja, pa će ljudi promijeniti rutu i zapravo izvršiti još veći e, pritisak na Tursku i Mađarsku, i ali i krenuti drugom stranom Južnog Mediterana krenuti prema Maroku. E, treba e, zaustaviti taj rat protiv migranata, te omogućiti zakonit i siguran put e, u Europsku uniju. To je jedini razuman i učinkoviti način borbe protiv krijumčarenja ljudi. Time će se spriječiti i nepotrebni smrtni slučajevi na moru. Evo i tu ću stati. Hvala vam na pozornosti. Lo siento, pero los intérpretes también se van a comer. Esto funciona así. Hvala vam. Nažalost, naši prevoditelji moraju otići sada i sada predajem riječ gospodinu uh, Leonu Propu, koji je predstavnik Crvenog križa i Crvenog polumjeseca. The International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies. Um, today more than ever we've been scaling up our work across the Mediterranean, uh, mobilized our staff and volunteers to meet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 Plan će se sastojati od tri elementa. E, potrebno je pružiti humanitarnu pomoć, a čuli smo jutros koliko je to važno. Drugi korak je zaštita, a treći element koji je jednako važan je javna osvišenost i poštovanje raznolikosti, e, nenasilja i socijalne kohezije. Vrijednost plana je otprilike 100 milijuna eura i još uvijek tražimo 25 milijuna eura da bismo ga ostvarili i želimo zapravo zadovoljiti potrebe migranata. Isto tako smo eh, apelirali na sve da podrže hitne humanitarne akcije u Grčkoj, ha, eh, Mađarskoj, Srbiji, Makedoniji, Italiji i tako dalje. A unutar Europske unije Crveni križ u Njemačkoj, Austriji i u drugim zemljama su znatno povećali razmjere svog rada kako bi osigurali hitni smještaj i pružili potporu e, migrantima. Također će se podržati druga faza implementacije zajedničkog europskog sustava azila. Znamo da i sadašnji humanitarni izazov će trebati širi i koordiniraniji pristup. Potrebno je mobilizirati potrebne resurse te poticati solidarnost kako bismo zaštitili najpotrebitije. U tom smislu htio bih istaknuti određene izazove koje smo primijetili i neka razmatranja koja bi mogla dovesti do političkog odgovora. Prvo, treba osigurati pristup zaštiti i uslugama neovisno o statusu. Prije svega trebamo reafirmirati važnu ulogu humanitarnih organizacija u pružanju humanitarne pomoći. To je pogotovo važno na granicama po dolasku. Važan je taj prvi prihvat. Vidjeli smo različite slike i čuli različite priče. Jednako je važno razmotriti veliku ugroženost migranata tijekom tranzita. Vrlo često ih se doživljava kao osobe koje su, čiji je status nereguliran. Tu ima više izazova. Prvo, inicijative za borbu protiv krijumčarskih e, mreža vrlo često dovode do kriminalizacije migranata čiji je status reguliran. Htjeli bismo istaknuti da se tim te migrante može smatrati jednima od najugroženijih i unutar Europske unije i izvan Politike za borbu protiv ilegalne migracije i za borbu protiv um, trgovine ljudima ne bi trebali nas navesti da zaboravimo na potrebe uh, potrebitih e, trebamo se usmjeriti na kriminalne mreže. Isto tako, oni koji pružaju pomoć, bilo da se radi o građanima ili humanitarnim organizacijama, E, njih se nikad ne smije kažnjavati, kriminalizirati zbog e, solidarnosti i suosjećanja koje su iskazali. No postoji praktične implikacije uspostave e, kriznih centara u Italiji i drugdje. Moramo se pobrinuti da administrativne procedure koje su tamo uvedene ne sprečavaju rad humanitarnih organizacija koje tamo djeluju kao i na granicama. Nadalje, Moramo shvatiti da sam e, put migranata nudi e, e, različite dodatne probleme i poteškoće. Radi se o ljudima koji su izloženi različitim rizicima i ugroženi na više razina. Države članice bi trebale bolje razumjeti dinamiku i rizike kojima su izložene određene skupine migranata. Stoga mi pozivamo da se uvedu mehanizmi i postupci koji će osigurati da migranti da se, da se potrebe migranata dobro procjene i da se spriječe različite zloporabe. Potrebna je i dodatna psihološka i medicinska pomoć čim dođu na međunarodne granice i to kroz određene procedure. Oni trebaju dobiti informacije na jeziku koji razumiju, a oni koji e, traže zaštitu moraju e, proći kroz e, procedure pružanja međunarodne zaštite. Mučenje, silovanja i nehumano postupanje je nešto što Um, izloženost čemu se treba dobro procijeniti. Treba pronaći sigurne i zakonske rute, to je prioritet. Proteklih godina vidjeli smo da da je potrebno dodatno e, razraditi te sigurne i zakonske, zakonite e, rute, odnosno puteve prema Europske uniji i pružiti zaštitu migrantima. Nedavno smo objavili stajalište o preseljenju, mislim da i u ovoj dvorani možete pronaći nekoliko primjeraka, ali broj E, mjesta za preseljenje koje nudi Europska unija i dalje je nedostatan s obzirom na broj osoba kojima je trenutno potrebna međunarodna zaštita. Tako da države članice koje i još uvijek ne provode redovite programe E, preseljenja bi trebale biti potaknute da to čine. Nadalje, treba više izdavati humanitarnih viza i pozdravljamo e, nedavnu rezoluciju Europskog parlamenta u tom smislu. Samo da e, ukratko prokomentiram sinoćni sastanak. Vidimo da je postignut mali napredak, ali mi pozdravljamo svaki mali korak naprijed i to i u kontekstu solidarnosti Europske unije, dakle radi se o različitim konkretnim koracima koji vode prema e, programu e, premještanja, ali mislim pritom i na solidarnost e, izvan Europske unije gdje je potrebno pružiti financijsku potpor, potporu zemljama koje pružaju pomoć migrantima kao i omogućiti preseljenje dijela tih migranata. Treba sačuvati dostojanstvo svih migranata te im pružiti pristup različitim uslugama. Nad, veselim se mogućnosti e, da o tome još dodatno raspravljamo. Hvala. Muchísimas gracias a, a todos, gracias por su atención. Eh, espero que hayamos contribuido al menos a sensibilizar a los colegas que afortunadamente. Hvala vam svima, hvala vam svima na sudjelovanju. Nadam se da smo ovim dali barem jedan mali prilog razjašnjenja te čitave situacije i moguće nalaženje rješenja. Nažalost, sad više nemamo vremena jer će nas privodioci morati napustiti. na ovom sastanku smo, s obzirom na sve okolnosti koje smo imali, ipak dali svoj doprinos jer vremena nema. Ali ja vas u ime našeg pododbora za ljudska prava već sada pozivam da iznesete svoje mišljenje, ali možda bez prevodioca jer oni zbilja su već ostali predugo. Inače imamo i drugih mogućnosti da to iznesemo. Hvala.